Hvala lijepa. Molim vas da sjednete. Naš e, predsjedatelj, gospodin Kadek, e, me obavijestio da nažalost ne može biti na našem sastanku odbora danas na, na popodne, pa ću ga ja e, ovaj sat i pol zamijeniti. Imamo zahtjev gospođe Tomašić i gospodina Kaputa da u točki 17 da točku 17 premjestimo na utorak ujutro, to je o Jadranskom moru. O tome će se govoriti sutra u 12 sati, a točka 14 e, o upravljanju oceanima, e, o tome ćemo govoriti e, sutra poslijepodne u 4.30. Ako nema drugih prigovora, ja predlažem da usvojimo dnevni red, ovako kako je on izmijenjen. Ako je to prihvaćeno, idemo na drugu točku, to su priopćenja predsjednika, nemamo priopćenja predsjednika. Treće je odobrenje zapisnika sa sjednica od 22. i 23. ožujka 2017. godine. Ja predlažem da usvojimo e, taj dnevni red, taj zapisnik. Ima li kakvih e, prigovora? Nema. Dakle, odobrili smo zapisnik. Četvrta točka dnevnog reda je saslušanje o stanju provedbe obveze iskrcavanja i raspodjeli kvota po državama članicama. Danas e, imamo to javno saslušanje. Od 2015. obveza iskrcavanja se postepeno uvodi. E, svako ribarstvo ima svoje specifičnosti, a to je jako veliki izazov za provedbu e, obveze iskrcavanja. E, svrha ovog saslušanja je da vidimo koje je stanje stvari u provedbi e, te obveze i da vidimo e, što rade različiti dionici u posljednjih nekoliko godina. Ja želim dobrodošlicu našim gostima i drago mi je što su ovdje. Prvo ću dati riječ našim gostima, a onda predstavniku komisije iz glavne uprave za, e, za more i onda ćemo imati raspravu, pitanja i odgovore. Sada dajem e, riječ našim gostima, svakom po 15 minuta. E, počet ćemo sa gospodinom Viserom koji je predsjednik Europeša. Gospodine Visner, imate 15 minuta. Thank you very much and thank you to this committee for Hvala lijepa, hvala ovom odboru što me pozvao i što e, nam je dao e, mišljenje o tome na koji način, e, gdje se nalazimo. Trebamo upravljanje koje se prilagođuje. Dakle, ja ću na početku prikazati moj posljednji slajd. Moramo se riješiti ove obveze iskrcavanja i moramo doći do zabrane odbačaja ribe Dakle, što je moguće učiniti. Međutim, imamo jednog e, velikog nevidljivog, e, nevidljivi problem u sobi, a to je Brexit. Ne znamo što će biti e, jer ćemo 2019. se potpuno promijeniti i znamo da u Jedinjenoj Kraljevini se provodi velika rasprava na koji način primijeniti obvezu iskrcavanja nakon Brexita. To je slika jedne, jednog kipa u Granadi u Španjolskoj. Dakle, to nije objašnjenje članka 15. nego se radi o Kolumbu. Kad je Kolumbu otišao iz Španjolske nije znao kuda ide i kada je stigao nije znao gdje se nalazi, a kada ga je kraljica pitala nakon toga gdje si bio, on to nije znao reći. I to je situacija i sa obvezom iskrcavanja. Započeli smo E, s jednim putem, nismo imali nikakav smjer, nismo znali kamo idemo. Međutim, do sada, e, mi sada primjenjujemo obvezu iskrcavanja, stvari idu dobro, imamo jedan program provedbe, nema problema, imamo jasan put prema napred, ali na kraju imamo tornado 1. siječnja 2019. godine. Dakle, moramo odabrati kojim putem ćemo sada ići prema 2019. Hoćemo li iskoristiti sve prilike koje još uvijek imamo ili ulazimo u jednu e, ulicu bez izlaza. Dakle, svi znaju da postoji problem i Hans Christian Andersen je ispričao jednu e, lijepu priču o kraljevom ruhu, o carevom ruhu. E, svi su ljudi govorili kako kralj ima prekrasno ruho. Mi stalno čujemo isto tako kako sve dobro, kako sve ide po planu, međutim, dame i gospodo, moram vam e, reći da je car potpuno gol. Prije Brexita još uvijek smo mogli koristiti britansku e, komediju. Ne smijemo samo paziti na to kako stvari izgledaju. Mi smo došli do pola, na pola puta, ali moramo razviti jedan plan, jer trebamo povećati selektivnost, moramo povećati održivost, ali dame i gospodo, ne putem ovog, ove zabrane e, odbacivanja. Morate znati da imamo više e, vrsta plovila e, za ribolov, a sve to se radi upravo o ribarima, njihovim obiteljima i zajednici. Svi e, sva pravila i zakonodavstvo imaju ogroman učinak na ekonomsku situaciju i situaciju blagostanja u toj zajednici. na Sjevernom moru mi znamo da lovimo većinu stokova osim ova brancina, međutim brancina ne smije e, e, pokvariti sliku, nego mi ribarimo do najvećeg održivog e, prinosa. Sve nam pokazuje da ova obveza iskricavanja nije alat u našoj kutiji s alatima. Dakle, ona nam ne pomaže da upravljamo ribarstvom, nego je sredstvo samo za sebe. Iako su stokovi iznad e, e, takvog e, održivog prinosa, onda nema biološke opasnosti za nas da primijenimo obvezu iskrcavanja. Koja je onda svrha? Svrha je da moramo povećati selektivnost putem tehnologije alata i isto tako moramo imati mjere s kojima krećemo naprijed. Međutim, očigledni problem jest da neizbježno odbacivanje ribe, koje je neizbježno, može li to društvo prihvatiti? Radi se o pitanju e, kako možemo upravljati našim kombiniranim ribarstvom. E, kod nas liste i druge plosnatice su dilema. Već sam vam prije pokazao ovo, ovu e, sliku. Dakle, list je jako fleksibilan i može se urediti sa rizlom. Međutim, ostale plusnatice se mogu usporediti s kartonom. Kako bismo ulovili list, moramo imati oko ispod 18 mm. 80 mm. A kako bi pobjegle druge plosnatice, ona biti, ta, oka mora biti veća od 120 mm. Dakle, ili ćemo uloviti premale ribe ili nećemo, ali onda nećemo uloviti niti list. Dakle, a kako bismo se riješili e, ovih e, odbacivanja, onda moramo uopće zatvoriti to ribarstvo. E, dakle, to rezultira kombiniranim ulovima. Dakle, one se mijenjaju po povlačenju mreže, po putovanju, po lokaciji i po sezoni. Ne postoji fiksni miks, takozvani. Kao primjer iz naše regije možemo vidjeti da ekonomski e, motori je oko 60% list. Međutim, ostale ribe koje su u ovom miksu i koje su u odbačenom dijelu imaju minimalnu ekonomsku veličinu. Međutim, rob, e, bakalar i ostali su sada vrste koje ograničavaju ribolov. I sad smo uvjereni da smo u ovoj fazi naučili toliko mnogo da moramo ponovno razmišljati o procesu uvođenja. Taj proces uvođenja se koristi kako bismo nešto naučili, ali sada smo uvjereni da e, taj, e, da ne možemo izbjeći taj veliki prasak 2019. godine, a to će značiti kraj e, ribolova plosnatica. One će e, ograničavati naš ulov i sada e, će se zatvoriti i e, nizozemski ribolov plosnatica između travnja i lipnja 2019. S obzirom da su se te kvote smanjile, takvo ribarstvo će se zatvoriti. Odlučili ste da postoji odgoda kontrole, međutim još nemamo rješenja i zato trebamo ponovno razmisliti o toj situaciji i o problemima jer zatvaranje ribarstva usred godine ne može biti cilj e, obveze iskrcavanja. Možda moramo e, razmisliti o procesu. Samo odbacivanje e, se prikazuje kao neko kazneno djelo. Međutim, e, odbacivanje nije samo po sebi kazneno djelo, kao što nije uzgoj kokoši ili koza to je samo način na koji ribarimo. Naravno da moramo smanjiti na najmanju moguću mjeru broj odbacivane ribe. Međutim, moramo uzeti u obzir da to ide jedno s drugim, e, ribolov i odbacivanje. Dakle, moramo to učiniti mogućim, a ako to ne možemo učiniti mogućim, onda moramo potpuno izbaciti cijeli taj e, lanac opskrbe. Na koji način možemo ići dalje? možemo ići dalje kako bi, na način da povećamo održivost, a za to nam trebaju dubinski podaci. Trebamo ih produbiti i e, pridružiti se znanstvenim e, programima. Industrija zna da mora raditi zajedno sa znanošću, da mora davati podatke znanosti kako bi dobili natrag dobre informacije. Međutim, trebamo isto tako E, odvojiti plan Sjevernog mora od Baltičkog plana, jer je nordijski plan mnogo e, složeniji od baltičke situacije. I zato sjeverni e, plan jer ako sjeverni plan na taj način provodimo, onda ćemo samo povećati vrste koje ograničavaju ribolov. Danas ujutro sam razgovarao sa predstavnicima E, ribarstva u Novom Zelandu. Novi Zeland je to učinio na pametniji način. Imaju primjer toga na koji način možete imati zabranu odbacivanja bez e, stroge obveze iskrcavanja koja e, stvarate vrste koje spriječavaju ribolov. Vremenski plan provedbe treba prilagoditi, ali glavna načela e, članka 15. moramo ostaviti takva kakva jesu, ali promijeniti provedbeni plan. Moramo e, učiniti e, ribarstvo održivim pomoću novih tehnologija i stimulirati selektivnost. To treba biti zajednička operacija. Nije da industrija kaže ne, mi to ne želimo, to se neće dogoditi, ne želimo e, surađivati, nego to moramo činiti na realističkim temeljima. Dakle, moramo imati miješano ribarstvo. Danas ujutro smo se sastali sa e, ribarstvom e, oko cijelog svijeta i da se neke vrste mogu koristiti kako bi se upravljalo takvim miješanim ribarstvom. Odbacivanje je e, neizbježno e, u takvim miješanim e, planovima ribarstva. Ne možemo imati tak planove koji su samo povezani uz jednu vrstu, moramo imati miješane planove, a moramo biti dovoljno hrabri kako bismo djelovali na, sa sigurnošću od manje od 100%. A kako bismo to učinili, moramo koristiti prave e, stručnjake za ribolov. Trebamo poticati. Možemo davati poticaje samo ako e, su sigurni, e, sigurne biološke granice korištene kao preduvjet. To je slučaj na Sjevernom moru. Iverak Vlatopijeg koji je sada e, u raspravi je 3,5 e, puta većina, e, veličine stokova. Moramo povećati preživljavanje, trebamo inovacije, a radimo na tome, ali treba nam vremena. Inovacije trebaju mnogo vremena to treba kombinirati sa e, odgovornim, e, odgovornim e, izuzećima, a bitno je isto tako da se primjenjuje tehnologija ribolovnih alata. Moramo uključiti Norvešku, moramo se prilagoditi i moramo to staviti u sklad s novom situacijom gdje ćemo biti u skladu i sa Ujedinjenom kraljevinom i Norveškom. Postoje tolke tehnologije alata koje su malo prenapredne, ali možemo ih iskoristiti ako radimo zajedno. Kao zaključak ima mnogo ideja povećanja selektivnosti i održivosti, ali jednostavno nemamo dovoljno vremena do 2019. godine i zato imamo pitanje jesmo li zajedno, jesu li sve strane E, voljne proizvesti jedan mudar plan. Kada se radi o e, zabrani odbacivanja koji je moguće provesti, e, upravo smo došli na vrijeme, ali smo skoro došli prekasno. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Uh, Hvala. Prije nego što pređemo na sljedeća govornika, pozdravio bih gospođu Roza Kontana, Hvala vam što ste nam se pridružili. Sada prelazimo na sljedećeg govornika, gospodin Hans Polej, ravnatelj Instituta za istraživanje u poljoprivredi i ribarstvu iz Belgije. Imate 15 minuta, izvolite. Good afternoon everybody. I am Hans Polej. Dobar dan svima, ja sam Hans Polet, radim u Belgijskom institutu za ribarstvo u Ostendeu, institut Ilvo. Ja ću vam govoriti o obvezi iskrcavanja, to jest o negativnoj percepciji ove obveze iskrcavanja u ribarskoj industriji. Usredotočit ću se eh, na eh, Sjeverno more, Engleski kanal, i ništa više od toga. Bavim se ovim područjem u znanosti već 25 godina s fokusom na selektivnosti e, kočarica i njihovom učinku. Kao znanstvenik nisam se bavio pregovaranjem u vezi obveze iskrcavanja, to nije moja uloga, već je moja uloga savjetodavna. Ja sam to gledao s određene udaljenosti moje mišljenje je zapravo jedna percepcija, to nije zapravo nužno pravo stanje stvari, ja sam svjestan toga, ali ono što je važno je percepcija ribara ove obveze iskrcavanja. Našao sam na Facebooku jednu sliku i na svim socijalnim medijima vidimo ovo pitanje obveze iskrcavanja i vidimo tu sliku Dakle, to je slika ribe u ledu i ribara. Tekst kaže možete je pojesti, dobra je, zdrava je i ukusna, a zatim idemo na sljedeću sliku desnu gdje se ta riba uništava bojom i tekst kaže a ovu lijepu jestivu finu ribu moramo uništiti tako što ćemo na nju proliti boju a krivac je na trećoj slici i to je Europska unija. Naravno, ova priča nije istinita, ali ona je vrlo prisutna u društvenim medijima i e, tradicionalnim medijima. Tekst na kraju piše Europska unija nema pojma e, koliko je, ribarstvo pogođeno e, propisima Europske unije. Dakle, to je ta percepcija. A što se tiče odbacivanja, ono je problem. Ono se događa u svim područjima gdje se e, lovi riba kočama i problem je taj što još nemamo rješenje za odbacivanje. Mnogi ribari rade na rješenju, mnogi ljudi rade na rješenju, ali to je jedan vrlo spor proces i nema čarobnog rješenja. Zato za rješavanje ovog problema potrebna nam je puna suradnja ribara. Možemo usporediti problem odbacivanja s problemom prelova koji također postoji na cijelom svijetu. Prelov je lako riješiti. Mogu se donijeti mjere kojima se smanjuje ribarstvo, uskladiti veličinu ribarske flote s, s veličinom ribarskih stokova, dakle smanjimo ribarstvo. Čak vam nije potrebna suradnja ribara i njihov pristanak e, da se smanji prelov. Iako su mjere e, lake, već 50 godina nam je trebalo da riješimo problem prelova. Danas smo već gotovo uspjeli jer većina ribljih stokova će 2020. već biti u oporavljenom stanju. Dakle, ovo odbacivanje je jedan drugačiji problem. Tu nam je potrebno detaljnije i kompleksnije rješenje i za to nam je potrebna potpuna suradnja od strane ribara. I to je točno onime, ono čime se bavi ova obveza iskrcavanja. To je njena sama bit. Dakle, znanstvenici i ribari, kada je povjerenik EU-a e, podnio ovaj koncept obveze iskrcavanja, ribari su me zamolili da im ga objasnim. Pokušao sam ga jednostavno objasniti i to je u principu jednostavna stvar. Morate cijeli ulov iskrcati, također i malu ribu, a dobit ćete kaznu ako iskrcate malu ribu to će vas koštati, ali dobit ćete slobodu da sami organizirate opremu koju ćete koristiti. Moći ćete uvesti inovacije, promijeniti način ribarenja kako biste smanjili izlov male ribe. Dakle, odgovornost je na vama, ali također vi od toga imate i koristi. Koje su prednosti? Štite se riblji stokovi, štiti se ekosustav, e, dobivaju se kvalitetni znanstveni podaci, dobre statistike, transparentno zakonodavstvo, dobra veza i dobri odnosi s ribarima, te se promiču inovacije. Na dnu sam naveo sve dionike, uključio sam i riblje stokove i ekosustav kao dionike i svi su zadovoljni. Međutim, u praksi obveza iskrcavanja s točke gledišta ribara Prva njihova reakcija bila je imamo 20 e, vrsta za kvote, imamo 70 TAC e vrsta i čim iscrpimo te kvote moramo zatvoriti e, ribarstvo. Dakle, to je problem. taj koncept vrsta koje ograničavaju ribolov je ovime uveden. Zatim imamo problem selektivnosti. Kako poboljšati selektivnost koća i opreme, to nije jednostavna stvar. Imam s time iskustva, pogotovo u, na područjima gdje ima mnogo vrsta, teško se, teško se riješiti ovih malih riba. I te ribe ograničavaju e, ribarstvo i teško je njih izbjegavati. A također to ovisi i o vremenu u kojem ribarite. Neka ćete imati jednu vrstu, neka drugu koja će vam ograničavati ribarstvo i morate se selektivno prilagođavati i prilagođavati svoju opremu. A to je jako teško. Tehničke mjere, mislim da tehničke mjere ne nestaju, one, to je princip obveze iskrcavanja, one još uvijek postoje možda u jednom e, pojednostavljenom obliku, ali one još uvijek predstavljaju poteškoće za ribare. I na kraju provođenje obveze iskrcavanja, to, to ribarima se čini kao poteškoća. Dakle, dat ću vam i neke iznimke Dakle, imamo iznimke za e, ribe, vrste riba koje imaju veliku stopu preživljavanja. A reakcija ribara je bila da će te stvari pomoći, ali neće riješiti problem. Još uvijek je stvar vrlo kompleksna. Ove iznimke od obveze iskrcavanja povećavaju kompleksnost i teško je ribarima uzeti u obzir sve te razne vrste, kvote, iznimke od pravila i tako dalje. Također uvodimo element nesigurnosti koji je problem pogotovo za ulaganja u ribarstvo i općenito govoreći ovim iznimkama se oslabljuje e, obveza iskrcavanja. Kako uvjeriti ribare dok se stokovi oporavljaju, popravljaju? To je teško pitanje. Jer daću vam jedan primjer Iverka u Sjevernom moru. Iverak je jedna vrsta sa najvećom stopom odbacivanja. Ogromne količine Iverka se odbacuju i to je velik problem. Ali ako pogledamo stokove Iverka, vidimo da je danas biomasa e, ostoka u mrijestu najveća nego što je ikada bila, a ona se jako odbacuje. Dakle, kako možemo ribaru u takvoj situaciji, situaciji objasniti da nam je potrebna obveza iskrcavanja? To je jako teško. Zatim, naravno, ribar će se žaliti na financijske gubitke, oni moraju sortirati ulov, moraju organizirati logistiku da se očuva mala riba na brodu i da se preveze na kopno. Za to on neće dobiti nikakvu financijsku kompenzaciju i zbog ovih vrsta koje mu ograničavaju ribolov on će gubiti dane na moru. Dakle, on će, njemu će se povećati troškovi a smanit će mu se broj e, godišnjih iskrcavanja. Dakle, povećat će se troškovi, a smanjiti prihod. I to je problem. Po mom mišljenju, to je glavni i najveći problem s obvezom iskrcavanja, jer se stvara poticaj da se ribari toga ne pridržavaju. Ako to prijeti e, poslu, e, ribari će naći načina da zaobiđu ovu obvezu. Propitivao sam učinkovitost kontrole i provedbe ove obveze od samog početka i sumnjam eh, da bi mogli spriječiti ribare da zaobilaze te propise. S mnogima ljudima sam razgovarao o ovome i malo ih je zaista uvjereno da se može ovo provesti kako spada. Dakle, ako spojimo velik financijski gubitak za ribare, te slabu kontrolu i provedbu, na neki način prisiljavamo ribare da se ne drže ove obveze ili da zatvore posao. Dakle, ovo je jedna crno-bijela izjava, ali mislim da tu ima mnogo istine. Prošle godine sam bio u jednom vijeću koje se bavilo ovim pitanjem i ono je ilustriralo ovaj problem vrlo jasno. Dakle, problem ima znanstvenu podršku. I ovo je, po mojem mišljenju, jedan od glavnih problema. Tu su i posljedice za znanost. Promatračima će, znanstvenim promatračima će se biti teško dobiti dozvolu ukrcati se na brod. Danas imamo probleme u pronalasku brodova koji će primiti naše znanstvene promatrače. Također se bojimo da će se ribari ponašati drugačije na moru kad su im promatrači na brodu i da će kvaliteta znanstvenih podataka opasti. A u slučaju nepridržavanja pravila imamo loše znanstvene podatke. Dakle, time gubimo alat kojima provjeravamo stanje u ribarstvu gubimo mogućnost provjeravanja stanja i zdravlja ribljeg stoka, također ribari će izgubiti povjerenje u znanost ako dobiju loše, e, loše savjete. I to je jedan poticaj da se ne pridržavaju zakonodavstva. Dakle, ovo, ove posljedice poznanosti je za mene jedan od glavnih problema. Također, to ograničava ulaganja male tvrtke imaju poteškoće s ovim obvezama iskrcavanja i one tako žele prodati svoje licence, svoje dozvole. E, mnoge male tvrtke dobivaju pozive od velikih tvrtki koje se mogu nositi s ovom obvezom iskrcavanja, daju im ponude da kupe njihove dozvole. Dakle, gubimo male tvrtke jer ih kupuju velike tvrtke. Neću reći je li to dobro ili loše, ali moramo i toga biti svjesni. također, koji dio ulova trebamo štititi? Pogledajmo sam ulov. On se sastoji od nekomercijalnih beskralježnjaka, e, obveza iskrcavanja ne bavi se time, imamo nekomercijalnu ribu, ona također ne potpada pod ovu obvezu, veličina oka je usklađena s ciljnom vrstom i ciljne vrste se ne odbacuju toliko mnogo, već one kvote prilova su jedine kojima se bavi obveza iskrcavanja, ali onda imamo iznimke. Imamo ribek sa visokom stopom preživljavanja, imamo de minimis, imamo fleksibilnost među vrsta. Dakle, treba objektivno pogledati koji dio ulova štitimo, a koji dio ne štitimo uopće. Dakle, obveza iskrcavanja u praksi, da li ona štiti e, riblje stokove malo, ekosustav ne toliko. Što se tiče znanstvenih podataka, mislim da će oni biti loše kvalitete, jednostavno i transparentno zakonodavstvo nemamo dobra, dobri odnosi s industrijom, oni se pogoršavaju, da li promičemo inovacije, možda malo, ali moglo bi biti puno bolje. Koji su od dionika s time zadovoljni? U redu, to ću preskočiti. Samo bih rekao da ove informacije na društvenim medijima stotine tisuća ljudi ima pristup tim informacijama i tu postoji jedan problem u komunikaciji koji trebamo riješiti. Što se tiče negativne percepcije, možemo li to objasniti i imamo li temelja za uspjeh? Hvala na ovoj prezentaciji. Sljedeći je gospodin Pascal Larno, inženjer i tehnolog za ribarstvo, ravnatelj postaje Ifremer u Lorijanu i Thierry Even, vlasnik broda Quentin Gregoire. Ispričavam se ako sam krivo izgovorio vaša imena, dajem vam svima po 8 minuta, izvolite. Merci de votre invitation. Hvala vam na pozivu. Mi ću vam govoriti o tome kako možemo ograničiti e, neželjeni ulov u Francuskoj, prije svega dakle, na Kelskom moru i u Gaskonskom zaljevu. Na to ćemo se usredotočiti. E, Mnogobrni radovi o selektivnosti su provedeni u Francuskoj od kraja 60. godina i to se doista pojačalo e, sredinom 80. godina a danas imamo još jedno dodatno pojačanje od početka 2000 godina. E, pri, imamo sada neke planove za očuvanje određenih prsta, primjerice u Gaskovskom zaljevu, mnogo toga smo odradili i sa stručnjacima, u suradnji s njima i sve je to dovelo do toga da imamo nekoliko e, regulatornih e, alata, povećavanje, sukcesivno povećavanje veličine oka, zatim imamo mreže sa kvadratnim okom primjerice i slične stvari, a od 2014. do 2016 2015. godine posebice imamo ovu obvezu iskrcavanja koja je doista ponovno potaknula e, nove projekte kako bi se poboljšala selektivnost što se tiče e, ribarskih alata, sve to naravno u suradnji sa ribarima i znanstvenicima i to evo danas ćemo vam pokušati prikazati. Što se tiče ova dva projekta o kojima ćemo pričati, e, to se odnose na projekte Cel i Redress. Tu se radilo o tome da smo htjeli doista smanjiti e, neželjeni ulov na moru, ne samo e, smanjiti e, odbačen ulov, nego doista neželjeni ulov i htjeli smo dakle da se vrste razvrstavaju već u moru, a ne na molu. Od 2016. E, godine, dakle kada je uvezena obveza skrcavanja, imali smo nekoliko projekata, doista na svim dijelovima mora, već sam govorio o e, tim nekim projektima u Ganskom zaljevu i u e, Kelskom moru. Imali smo još jedan na području Lamanša, zatim još jedan na području Sjevernog mora i još jedan projekt na području Sredozemnog mora. Što se tiče ova dva projekta koje ćemo pokušati vrlo ukratko vam prikazati, prvi projekt e, provode Betanski ribari na Kelskom moru, a drugi e, provodi e, Aglija jedno veliko udruženje. E, oboje se tiče prirodnih kočarica, e, dakle na području Kjelskog mora, e, a zatim imamo tu i druge neke ribarske alate i za ulov primjerice škampa. To su projekti koji se provode otprilike tri godine već i sada su pri kraju i bit će vjerojatno i nastavka, barem za jedan taj projekt e, će se, e, on će se i nastaviti. Što se tiče selektivnosti, već smo dosta o tome govorila i konkretno, e, jedan od važnih alata koje smo testirali i koje je doveo do vrlo zanimljivih rezultata na području Hrvatskog mora, to je takozvani T90, dakle to je oko mreže koje je zaokrenuto za 90 stupnjeva. Sada ću se okrenuti i k vama da vam to pokažem. Dakle, imate ovako mrežu i kako koča vuče mrežu, to oko se smanjuje a ako okrenute oko mreže za 90%, onda dobijete takozvana kvadratna oka i o tome ću govoriti, dakle o panelima ili o mrežama sa kvadratnim očima. I ako ih ogrenemo za 90 stupnjeva, onda dobijete ovo. To je ta mreža T90. Dakle, jednostavno samo se okrene oko za 90 stupnjeva i čak ako ju jako nategnem, e, ta oka se neće smanjiti. To je jedna dosta stara ideja jednog polskog mm, poljskog kolege, Valdemala Moderhaka iz sredine 10. godina. 2009. godine smo to isprobali u, okviru projekta OptiPeš u Francuskoj. Neću sada ući u dalje detalje. E, mi smo e, tada rekli da bi ovo moglo biti zanimljivo za selektivan ulov ribe. I eto, dakle, ta mreža se okreće za 29 stupnjeva. Mi smo to ispitali na jednoj kočarici. Imate, dakle, jedan, taj veliki Eiffelov tora na neki način, te dijelove mreže. Imate jedan uh, ulazni dio mreže, konasnog oblika, zatim imate jedan središnji dio mreže, to je taj, to produljenje mreže i zatim imate završni dio mreže, dakle dno koče. Svi ti dijelovi su dakle u, u toj mreži T90. Imali smo vrlo značajne rezultate, primjerice što se tiče kljunčice, to je jedna vrsta koja nije um, obuhvaćena kvotama kod nas, ali u Irskoj primjerice jest i e, u teoriji moramo dakle isto tako i e, e, iskecavati tu vrstu. To je vrlo zanimljiva vrsta za nas. Imate tu jednu jako zanimljivu sliku. Dakle, desno vidite jednu kočelicu sa selektivnim alatom, a lijevo sa tradicionalnim alatom. I to je velik problem za ribare. Dakle, taj veliki ulov, više tona kljunčice koja je vrlo oštra vrsta koja um, uništava drugu vrstu ribe. I tu vidite koliko se smanjuje u crvenom na dijagramu ulov te ribe kada se koristi ovakva mreža. Za različite vrste imate isto tako taj alat, tu su vam podaci, otprilike Mm, na desno imate odbacivanja, a na lijevo imate iskrcan ulov i dakle ove ovi mali smajli, kada je smajli zelen, to znači da su rezultati dobri i uglavnom smo uspjeli za 50% smanjiti težinu e, ribe. Recimo, kod ugotice čak 90%, e, zatim primjerice kod ključice čak 85% manje težine i tako dalje. E, zatim, ima i druge vrste koje ne možemo obuhvatiti s time, primjerice Eh, neke vrste koje su veće od tog oka i koje ne mogu eh, iz nje izaći. A zatim tu eh, vidite da je sve više manje zeleno, osim ovo pri dnu, i možete doista vidjeti da nemamo komercijalnog gubitka kada se lovi riba ovim alatom. To je dakle vrlo zanimljivo ali ipak imamo još uvijek 30% gubitka e, kod lignje, što je komercijalno vrlo važna vrsta. I dakle, sa ovakvim alatom tu dolazi ipak do gubitka kod te vrste. No, ono što smo vidjeli jest da ako se ukloni ovaj dio te 90. ako se vrati mreža na staro, da, da bi onda još i više težine izgubili. Dakle, doista moramo vidjeti što je tu najbolje od slučaja do slučaja već po pojedinoj vrsti. To bi bio jedan od naših zaključaka. Dakle, uspjeli smo napraviti takav rezultat sa mrežom sa kvadratnim okom i vidite da imamo 35% manje težine sa ovom mrežom kod svih vrsta. E, neke vrste se lovi jako malo, e, jako malo količini, pa ti rezultati nisu reprezentativni. E, na crvenu možete vidjeti recimo mol, tu imamo određeni gubitak i kod mačke bljedice primjerice. Tu može doista doći do komercijalnih posljedica. Što se tiče Gaskonskog zaljeva, tu smo e, više desetak alata testirali, primjerice za škampa. Imali smo jednu ideju da se e, stavi jedna kugla koja bi bila povezana s mrežom kako bi se oslič mogao izdvojiti, zatim jedan veliki panel sa, kvadratnom okom, E, tu vam samo pokazujem što sve razno smo koristili. Koristili smo primjerice razne slojeve koje mogu razdvojiti vrste ribe, e, da odvojimo ribu od škampa primjerice, a e, imali smo i te 90 od 100 mm primjerice za određenu vrstu ribe jedan cilindar zapravo primjerice s mrežom. Dosta toga smo isprobali s različnim vrstama mreža i um, smo se na jednu mrežu primjerice. Ovdje imate E, panel za ulov e, oslića u Gaskovskom zaljevu. To je dakle jedan novi panel kojeg smo isprobali. E, umjesto 100 mm smo imali 90 mm tu vidite E, rezultate. Nismo imali velikih gubitaka kada se radi o iskrcavanju. Što se tiče odbačenog ulova, isto tako tu imamo mnogo zelenih smajljiva, kao što vidite, kada se radi o vrstama poput šaruna, e, oslića i tako dalje. E, naravno, imamo primjerice i tu škampu gdje rezultati nisu toliko dobri, ali to je naravno zato što se ta vrsta ne može, zato što ta vrsta ne može izaći iz te mreže. E, ne možemo dakle smanjiti odmacivanje ulova u 100% iznosu s ovime, ali vidite da su rezultati dosta dobri. Eto ja sam e, predsjednik e, programa Redress u ovom trenutku. Tu se radi na smanjenju odbacivanja ulova i na povećanju aktivnosti u Glaskonskom zaljevu u našem projektu. Cilj je taj da se što manje odbačnog ulova iskrca i samo da vas podsjetim, e, već je moj kolega dosta toga rekao, dakle od 2000. već radimo na selektivnosti što se tiče kočarica e, sa pridanim e, kočama. Imamo slične projekte i što se tiče škampa, da se dakle pokušava samo komercijalno iskoristiti to bez ikakvog odbacivanja. I danas imamo još jedan drugi program, koji bi se trebao odvijati u okviru dvije godine, ali sada smo možda dobili dodatna sredstva za još jednu godinu. E, trebamo biti aktivniji, ali istodobno i selektivniji. Problem je u tome također što imamo tu više suke vrste primjerice u programu za škamp e, ili u nekim drugim programima, tu, su, je bilo dosta transferno, sada se to sve odvijalo na jednu vrstu, ali sad imamo planove sa više vrsta. A znamo da te razne vrste riba se ne ponašaju jednako, dakle treba naći neki alat koji će biti selektivan za više vrsta. Dakle, trebali bi imati zapravo jednu vrstu patchworka, e, gdje imamo mrežu sa, koja se može prilagoditi različnim vrstima i to je dosta teško. Dakle, od 2000. godine su ribari e, pokušali i smanjiti e, njihovu potrošu dizela, pa su i tu promijenili svoje mreže, što je zapravo i doprinijelo selektivnosti. Imamo i neke alate, kao što je ono već rekao, koji funkcioniraju, ali ih je kad kad vrlo teško koristiti, vrlo komplicirano, i ovaj, ovaj mreža T90 je jako dobro funkcionirala, više u ovom središnjem dijelu mreže, ne u ovom e, donjem dijelu mreže, tu smo imali dosta veliki komercijalni gubitak. Ja sam e, zapravo e, htio vidjeti što bi se dogodilo kada bi e, primijenili tu mrežu sa kvadratnim okom, kada bi proširili tu mrežu, to je bila jedna moja ideja i evo, danas smo to uspjeli ostvariti i ja imam brod upravo sa takvom opremom. Imamo zatim i nekakve negativne strane, to je se danas ribari moraju sav svoj ulov iskrecati što znači da e, to zahtijeva više posla, a da ništa više ne zarađuju za to a s druge strane mogli bi imati jako selektivan alat, ali onda bi mogli imati veliki komercijalni gubitak i opet gubitak novca. I to je zapravo ta velika poteškoća. E, brodarice nisu isto tako opremljene da mogu nositi svu tu opremu. Kada jedan kontrolor dođe k nama na kopnu ili na moru, onda na svim ovim vrstama koje imamo, imamo na ledu trebamo imati distinktivno odvojene e, vrste, dakle e, primjerice um, mol mora biti u potpunosti uh, odvojen od drugih vrsta, jasno vidljiv i to je nešto što je izuzetno teško. Dobro, dakle, ta meža T90 je dakle dobro funkcionirala ako će to doista postati jedna kutija sa latom, onda treba vidjeti što je svakom brodu potrebno. Svaki brod je drugačiji, svaki teren je drugačiji. E, to doista treba biti jedna kutija sa latom kako bi svaki profesionalni ribar mogao tu e, izdvojiti jedan selektivni alat koji je za njega dobar, koji će dobro funkcionirati za njegovom brodu, e, što neće biti nužno slučajno za neki drugi brod. I zatim, naravno, možemo imati i raspravu o tome i svakako možete imati moje kontakt podatke, a predat ću sada riječ još jednom kolegi da on kaže samo zaključno nekoliko riječi. Hvala ti Thierry. Da, evo već to rečeno nekoliko puta, ali dakle globalno smo vam tu prikazali vrlo zanimljive značajne rezultate no, s druge strane, ja sam napisao ovdje da je vrlo teško spriječiti sav odbačen ulov, doista je zapravo to i nemoguće, nemoguće je nemati nikakav odbačen ulov, ali doista je moguće i to se jasno vidi, postiću tu poboljšanje i to smo mi napravili u okviru ove obveze iskrcavanja, svi zajedno smo pokušavali se potruditi i raditi na tome. Želim izvjestiti na tome da nam je potrebna takva kutija sa alatima, trebaju nam alati koji su doista prilagođeni svakom slučaju, već prema ribolovnoj zoni, mislim to su i drugi govornici, već rekli, e, već prema ribolovnoj zoni, već prema sezoni i prema komercijalnom cilju kojeg ima samo plovilo, dakle e, svom tržištu ako e, prodaje mali mol ili neku drugu vrstu. To može biti dakle tehnička oprema, može se povećati oko, ali to može biti promjena u strategiji ribolova. To može biti regulirano ili neregulirano. Dakle, neki kapitan broda može sam nametnuti jedan vrlo selektivni način ribolova. I tu je zapravo ta odgovornost e, kapetana ribara da oni ostvaruju rezultate, a ne da samo usvoje sredstva. To je zapravo i cilj zajedničke ribolovne politike. I kada govorimo o tekuti salatima, onda se radi doista o tome da svaki ribar može izabrati opremu koja je prilagođena tom ribolovnom razdoblju za njega, a ne da i da svi odaberu istu opremu, dakle moramo imati izbora i moramo imati različite vrste alata upravo kako bismo mogli postići tu selektivnost. Hvala. Thank you very much. Hvala vam lijepa na ovome. Sada idemo dalje. E, na redu je gospodin Nils Hoglund, e, koalicija Clean Baltic and Baltic Sea. Dakle, on je službenik e, savjetodavnog vijeća. Imate 15 minuta, izvolite. Uh, hvala gospodine predsjedatelju, hvala što ste me pozvali. Samo bih rekao nekoliko riječi od kuda uh, dolazim, jer većina vas mene pozna. Dakle, Clean Baltic je jedna mreža u Baltičkoj regiji, pa će moj govor biti dosta usredotočen na Baltiku. Ima nas 19 uh, novladinih udruga u cijelom, na cijelom Baltičkom području. Sa mnom sam doveo e, tri točke. E, imamo e, tri upitnika i jedan uskličnik. Dakle, to su stvari o kojima želim govoriti. Počet ću s ovim uskličnikom. On nas malo podsjeća na nešto, a to je da obveza iskrcavanja ima veliku podršku javnosti. Dakle, to je jedna stvar u reformi e, ribarske politike koja je bila vidljiva u stvarnom smislu riječi. Dakle, to imamo oko e, skoro milijun e, potpisnika peticije vezane za obvezu iskrcavanje. Prvo pitanje koje sam doveo sa sobom je stanje stvari. Je li provedba na pravom putu? Ja sam se osredotočio na Baltičko more i govorit ću o demersalnom ribolovu. I treća stvar je situacija s podacima, dakle gdje se danas nalazimo, znamo li danas više nego što smo prije znali ili znamo li manje nego što smo prije znali. Dakle, to su te tri točke. Moramo se sjetiti da to još uvijek ima veliku e, podršku javnosti. To je jedna stvar da u tijekom reforme e, e, zajedničke ribolovne politike je željela zapravo zaustaviti rasipno i neselektivno ribarstvo, dakle način da promijenimo način ribarstva. Dakle, trebamo iskrcati ono što ulovimo i biti odgovorni za njim. Dakle, ako loše e, niste uspješni, onda ćete izgubiti svoje kvote. Nismo željeli na neki način e, uvesti e, izuzeća, nego promijeniti ribarstvo. To je bio cilj. Jednostavno nemamo prostora za ribolovni alat koji nije primjeren svrsi, a trebamo mjeriti i upravljati, to jest imati prave podatke. Dakle, sada se radi o prvom pitanju gdje se nalazimo u Baltičkom, e, Baltičkoj regiji, dakle ako govorimo o demersalnom e, ribolovu, volno e, je jasno da države članice i e, ribolovci su se upravo probudili i to je jasno već od 2013. godine. Međutim, 2009. su svi ministri potpisali deklaraciju da ćemo imati zabranu e, odbacivanja ribe. Ali još uvijek govorimo o tome da nam treba više vremena. Ne znam mogu li reći da 2012. E, na mnogim e, sastancima je bilo jasno da su ribari stalno govorili da ne žele odbačaj ribe. Oni to jednostavno ne žele, žele to zaustaviti. Imali su nekoliko prijedloga za to. Rekli su da e, pravila Europske unije ih prisiljavaju da odbacuju ribu, a sada je obrnuto. Vidjet ćemo gdje se sada nalazimo. Znanost i kontrola Dakle, jasno je da od kad je uvedena 2012. obveza iskrcavanja, e, uzorci e, ribolova se još uvijek nisu promijenili, još uvijek postoji veliko odbacivanje ribe. E, jako mnogo se odbacuje baltičkog bakalara i e, iverka zlatopjena. Mnogo zemalja govori da e, odbacuje oko 100% e, iverka zlatopjega, zato što se radi o situaciji vrste koja ograničava ulov drugih vrsta. Ali vidjet ćemo gdje se sada nalazimo. Neke brojke, to su službene brojke ICES-a, dakle e, to su e, podaci koji su dajeli o bakalaru u Baltičkom moru 2015. godine. To su e, područja upravljanja 22 do 24, to je zapadni Baltik, a 25 do 32 je ostatak Baltičkog područja to zovemo istočni i e, zapadni e, stok e, bakalara. Dakle, u istočnom imamo 8%, u zapadnom imamo 14,5%. To u tonama znači, jer nekad kada vidimo taj postotak znamo da je to 5 ili 8, međutim možemo to jednostavno vizualizirati. To je broj u kilogramima, govori se o 6 milijuna 770 tisuća kilograma. E, danas je e, veličina, odnosno težina ribe e, koja se odbacuje oko 34 cm bakalara, to je 340 grama. Znači da oko 20 milijuna bakalara te veličine se odbacuje prema obvezi iskrcavanja. Znači da se situacija ne, ne popravlja. Kada se radi o Iverku Zlatopjegu, prošle godine je procjena da ćemo imati e, stopu e, odbacivanja od 25% ove godine. Vidjet ćemo e, je li će to biti drugačije, međutim radi se o 5 ili 6 milijuna ivaraka zlatopjega koji se odbacuje. Dakle, to su bile procjene na temelju prošlih podataka. Međutim, što kažu sadašnje kontrole? Gdje se sada nalazimo? Vrlo je jasno da e, u kontrolama koje su učinili 2016. i 2017. da zapravo postoji vrlo velika razlika između e, ulova i iskrcavanja. Dakle, to je BSC1, dakle to je zapadni dio, a 0,3 je istočni dio Baltika možemo pogledati ove brojke, međutim ono što je bitno je da je posljednja inspekcija ono što vidu e, službenici kada dođu da vide konačni ulov imamo visoke brojke, međutim zanimljivo je kada pogledate brodski dnevnik. Brodski dnevnik zapravo ne odražava taj stvarni ulov i vidi se da se i dalje e, odbacuje riba i da agencije za kontrolu u državama članicama su potpuno svjesne toga. Drugo pitanje koje imam su podaci i ono što je, što je već spomenuto, je li postajemo bolji ili ne. Situacija kakva je sada znači da imamo mnogo izuzeća. Izuzeća u Baltičkom moru stvaraju poteškoće, posebno za znanost, jer oni kažu da situacija se ne popravlja, da je ona zapravo gora, jer zapravo ne znamo koliko se odbacuje ribe, zato što je ona ili uništena. Jednostavno znamo da je taj iznos velik i zato e, izgleda da se ne mijenjaju uzorci, e, uzorci e, ulova i da kvote da povlačenje kvota kako bi se poštivalo obveza iskrcavanja nije moguće. A alati koji su koje imaju države članice, e, a države članice imaju situaciju vrsta riba koje ograničavaju ulov, ali to nije pravo pitanje jer imamo dobre alate, možemo upravljati time. Još moramo vidjeti kakva je situacija s Iverkom Zlatopjegom, ali e, potrebne su neke korekcije, barem po mojem mišljenju, ali jasno je da za demersalni kočarski ribolov kojeg sada imamo u Baltičkom moru nije primjeren svrsi. Mantra koju su e, ribari pozivali je da se referentna vrijednost sa 38 smanji na 35. I to bi onda jednostavno riješilo e, cijeli problem odbacivanja, jer većina ribe je te te e, veličine i države članice su onda smanjili tu minimalnu veličinu ribe. Međutim, pravila, tehnička pravila koja danas postoje, jednostavno sprječavaju inovacije i tu mogućnost da se promijeni alat. Imamo eksperimente, postoji alat koji bolje funkcionira, ali se on ne može testirati zbog tih pravila. Izgleda da postoji slab interes od e, strane industrije da se ide naprijed. Međutim, nekoliko puta je nekoliko znanstvenika i e, nacionalnih i međunarodnih skupina reklo da je situacija loša i da ta izuzeća čine situaciju još lošijom. Zaista morate postaviti pitanje pomaže li to ribarima ako oni na kraju e, smanjuju kvote. to je zanimljiva misao da sada imamo jednu situaciju kada e, znamo da imamo tu obvezu iskrcavanja, ali ne želimo prekršiti pravila vezana za tehnička pravila. Države članice su mogle odabrati i pogledati na drugu stranu kada se radi o promjeni alata, nego da e, prisilno uvode obvezu iskrcavanja ali u ovom trenutku ne radimo ništa kada se radi o obvezi iskrcavanja e, u demersalnom ribolovu, ali imamo striktna pravila za ribolovni alat, a to je potpuno kontraproduktivno. Dakle, ove tri točke, ponovno. Ovo je stvarna situacija e, da e, obveza iskrcavanja ima snažnu javnu potporu E, provedba e, treba biti ojačana. Tu postoje tri stvari. Industrija treba pokazati na koji način e, se usavršiti, a ne samo tražiti izuzeća. Dakle, ako je kočarica primjerena svrhi, svrsi, onda to treba dokazati. Oni kažu da znanstvenici ne mogu razvijati ribolovne alate, ali mi možemo. Znači da to moramo onda učiniti i moramo imati mogućnost da to učinimo regionalizacija. Države članice trebaju razviti regionalne planove za obvezu iskrcavanja i prilagoditi sve sva tehnička pravila, e, sve e, zamjene i sve, e, sve alate koji su potrebni. Međutim, pitanje je jesu li oni sposobni za to još uvijek e, smo u nekoj vrsti klopke. E, sad trebamo ažurirati tu obvezu iskrcavanja za Baltik, a prijedlog za sada znači nikakva promjena. Dakle, regionalno tijelo kaže da neće ništa promijeniti. a o tome možemo govoriti na jednom posebnom sastanku o regionalizaciji. E sada sad ti alati koji postoje, te zamjene i fleksibilnost koja postoji, mora biti korištena da bi olakšala e, obvezu iskrcavanja. I opet e, pitanje podataka izvještavanje odbačenog ulova e, i ispravnog iskrcavanja mora biti ispravno. Moramo to dobiti barem sljedeće godine, a možda i ove godine ili sljedeće godine će znanstvenici to morati uzeti u obzir. Da, bio sam jako brz, e, shvaćam. U svakom slučaju hvala vam. Ovo je lijepa slika onoga o čemu govoriti. Ovo je glavna, glavna regija ulova u Južnom Baltiku. To je e, slikano sa satelita prije par godina. Hvala. Hvala. Hvala na disciplini sa vremenom. imamo posljednjeg govornika, gospođu Veroniku Vajc, Europske komisije. Ona je e, direktorica glavne uprave Mare. Imate riječ. Hvala predsjedatelju. Dajte mi trenutak da kolega može sjesti i organizirati prezentaciju. Dakle, ja sam direktorica Digi Mare. Mi se bavimo politikama za ribarstvo horizontalno te za provodnju e, na Sredozemlju i Crnom moru. Pohvalila bih odbor Peše jer ste organizirali ovo saslušanje točno u pravi trenutak kada govorimo o pitanju obveze iskrcavanja. I zadovoljstvo mi je što sam danas ovdje i hvala što ste pozvali komisiju da predstave svoje stajalište i stanje stvari u provedbi obveze iskrcavanja. Dakle, prezentacija još nije pokrenuta. Sorry for that. Ispričavam se na tome. My presentation will, first of all... Moja prezentacija će e, govoriti o pravilima e, obveze iskrcavanja, zatim ću predstaviti nekoliko stvari vezano za provedbu obveze iskrcavanja za 2016. Zatim govoriti o izazovima koji su pred nama, te također o alatima za provedbu obveze iskrcavanja. I na kraju ću govoriti o zaključcima. Na drugom slajdu znamo da je uvođenje obveze iskrcavanja bila jedna od glavnih promjena eh, nove zajedničke ribarstvene politike 2013 su zakonodavci, dakle vijeće i parlament su usvojili ovu politiku kao jednu od prvih. E, predviđeno je jedno postupno uvođenje s početkom 2015. ove obveze iskrcavanja za pelagijatu u vozama, vodama Europske unije za sve, sva ribolovna područja u Baltiku. Nastavilo se 2016. s proširenjem na neka ribarska područja u Sjevernom moru i Atlantiku. 1. siječnja obveza iskrcavanja je proširena na ribarska područja u Sredozemlju, Crnom moru i nekim ostalim vodama, te kao što smo već čuli, puna provedba predviđa se za 1. siječnja 2019. i svi stokovi će biti obuhvaćeni. E, pod ukupnim dopuštenim ulovom. Dakle, sva područja će biti dijelom obveze iskrcavanja. Ovi rokovi su ambiciozni, mi smo toga svjesni i to je ogroman izazov za industriju, ali također i za administraciju kako bi se u potpunosti e, provela obveza iskrcavanja. Imamo neke alate na raspolaganju kako bismo to olakšali. Prvi alati su e, razvoj planova za e, zabranjeno vraćanje u more. E, također tu imamo izuzeća koje su već neki govornici spomenuli, mnoga su izuzeća dostupna. Jedno je de minimis, dakle do 5% ukupnog ulova se može izuzeti iz obveze iskrcavanja pod uvjetom da postoje znanstveni savjeti dakle da su troškovi neproporcionalni također imaju postoje izuzeća za vrste sa visokom stopom preživljavanja također imamo izuzeća za zabranjene vrste za ribu koja je ulovljena ali je oštećena te također mogućnost izuzeća u slučaju obveza e, u lokalnoj regionalnoj upravi. Dakle države članice se moraju sastati i donijeti zajedničke preporuke kako bi se obveza iskrcavanja provela. Također se moraju savjetovati sa savjetodavnim vijećem E, iz dionicima kako bi e, sektor dao svoj e, input o provedivosti vezano za planove odbacivanja. Ti planovi procjenjuju ih naše znanstvena tijela, odbor za ribarstvo, prije nego što ih komisija može staviti u delegirani akt. Za sada imamo 15 planova o odbacivanju. Prvi su 2000, eh, prvih šest je usvojeno 2013. ali kasnije 2015. i 2016. su usvojeni, i ostali. Oni sadrže sve moguće, sva moguća izuzeća. Uz ove planove o odbacivanju usvojili smo tri delegirana akta eh, sa izuzećima za obvezu iskrcavanja u slučaju eh, organizacija za regionalno ribarstvo. Ovi planovi su jedno privremeno rješenje. Namjera je sve provedbene odredbe e, inkorporirati u višegodišnje planove. Također znate da smo za sada usvojili samo jedan višegodišnji plan, a to je plan za Baltičko more. Trenutno ovdje u parlamentu raspravljate o drugim planovima. Jedan je plan za Sjeverno more, a drugi za Jadransko more, za male pelagijatske vrste. Dakle, kako bi se ovi planovi o odbacivanju učinili trajnima, važno je e, vršiti napredak e, na ovim višegodišnjim planovima. Jedna od obveza je da ova provedba mora biti praćena, operateri i države članice moraju o tome izvještavati, a također i komisija mora izvještavati vijeću i Europskom parlamentu. Mi izvješćujemo na temelju podataka i informacija od država članica, e, na temelju doprinosa savjetodavnog vijeća te na temelju izvješća Europske agencije za e, kontrolu ribarstva. Prvo takvo izvješće dobili smo prošle godine, a sada su pripreme u tijeku za sljedeće izvješće o obvezi iskrcavanja. Ono što je bilo značajno u zadnjem izvješću, to je već nekoliko puta spomenuto, je nedostatak e, kvantificiranih informacija. Bilo je teško identificirati e, podatke i imati pouzdane podatke o provođenju obveze iskrcavanja. Zato smo ove godine pripremili zajedno sa znanstvenim odborom jedan upitnik koji smo poslali državama članicama. Nažalost, većina država članica e, na sreću većina država članica je ispunila taj upitnik i nadamo se da će nam to dati više informacija za sljedeće izvješće o provedbi obveze iskrcavanja. Dat ću vam još neke informacije o tome što smo dobili od država članica i drugih dionika. 2016. Svi znamo da je obveza iskrcavanja proširena na ribarska područja u Sjevernom moru i Atlantiku. Stokovi koji sada potpadaju su, head, su oslić, i ostale ribe, list i tako dalje. Ono što smo također dobili od država članica je to da je provedba obveze iskrcavanja velik izazov za industriju, ali također države članice su nagovjestile da se nisu susrele sa velikim poteškoćama u provedbi obveza iskrcavanja Njihov najveći izazov je e, da je teško promijeniti ponašanje industrije. To im je glavni izazov. I zbog toga e, promoviraju i šire informacije kako bi surađivali s industrijom, kako bi se e, preuzele sve pravne obveze. Također smo od država članica čuli da znanstveni instituti, industrija, ribari i ostali dionici sve više surađuju kako bi razvili strategije za provedbu obveze iskrcavanja. Čuli smo za ovu selektivnu opremu, također smo čuli i o drugim projektima koji su u razvoju. Mnogi mnoge projekte financira i Europska unija E, koji pokušavaju olakšati ovu provedbu obveze iskrcavanja. U našem upitniku državama članicama pitali smo o socio i socijalnim i ekonomskim učincima obveze iskrcavanja i vidjeli smo iz njihovih odgovora da nema velikih e, socioekoloških problema. Neke su upozorile da bi u budućnosti moglo biti problema s progresivnom provedbom obveza iskrcavanja. Također nis, nema velikih problema sa sigurnošću. E, kada smo odlučivali o ovoj obvezi, neki su upozorili da bi mogli postojati problemi vezani za sigurnost, ali za sada nemamo takve informacije. To je ono što smo dobili od država članica kao odgovore u upitniku i to ćemo uključiti u svoje izvješće u okviru e, naše izjave o politikama. Što se tiče glavnih izazova koje smo identificirali, e, to je u skladu sa mnogim izjavama koje su dali naši govornici danas vidimo četiri velika izazova. Jedan su te vrste koje ograničavaju ribolov, drugi je problem stavljanja na tržište malih vrsta, treći je nedostatak podataka i e, smanjivanje kvalitete znanstvenih, e, znanstvenih savjeta i četvrti je problem provedbe i kontrole. Reći ću nešto o ovim vrstama koje ograničavaju ribolov. Mnogo čujemo o problemima s takvim vrstama, međutim kada pogledamo informacije, kada komuniciramo s državama članicama, za sada je ovaj problem ograničen. Imamo samo jednu eh, identifikaciju ovakve vrste u jednoj državi članici ono što i postoji je mnogi potencijalni problemi s ovakvim vrstama, ali moramo vidjeti kakvi će biti stvari problemi kako budemo uvodili dalje ovu obvezu iskrcavanja. Vrsta koje ograničavaju ribolov je problem e, jedna riba koju uhvate ne odgovara profilu tvrtke ili djelatnosti. Dakle, ulov mora odgovarati profilu djelatnosti. Dakle, te vrste su jedan problem, stavljanje na tržište premale ribe je drugi problem, ali i ovdje za sada čini se da količina te male ribe koje se lovi je vrlo ograničena. Dakle, za sada nije problem kvantiteta, ali budući da imamo mnogo malih ribolovnih područja, poteškoće su u logistici i njihovom prevoženju i do tržišta. Dakle, to se još mora pomnije razmotriti. Treći problem, problem je znanstvenih podataka. Ne dobivamo podatke koji su nam potrebni, Situacija se malo poboljšala usporedbi s prošlom godinom, ali još uvijek nismo zadovoljni s dostupnošću podataka u kontekstu obveze iskrcavanja. Rečeno je da će ovo predstavljati problem vezano za znanstvene, znanstvena savjetovanja i u budućnosti će to utjecati na ribolov. Zadnje, je kontrola i provedba, a to nije lako pitanje za riješiti. Jasno je da imamo mnoga izuzeća, nije lako e, kontrolirati punu provedbu obveze iskrcavanja. Za sada, da se nadovežemo na ono što je već rečeno, mislimo da se obveza iskrcavanja ne kontrolira na pravi način i mislimo da treba više učiniti po tom pogledu mislimo čak, čujemo čak da se situacija i pogoršava, broj promatrača na, plovilima se smanjuje umjesto da se povećava. Kontrola na moru je ključna kako bi se osiguralo da se provodi obveza iskrcavanja u potpunosti. U tijeku je rad na identifikaciji metoda e, i rasprave kako bi se koristile CCTV kamere ali nemamo konzistentnu primjenu takvih alata. Također surađujemo s državama članicama kako bi se razvila metodologija kontrole i procjene rizika. Također države članice surađuju sa dionicima kako bi se razvila najbolja praksa za kontrolu, ali i tu se još mora mnogo toga više učiniti. Dakle, to su ključni izazovi, ali također želim e, govoriti o alatima koje imamo kako bi ublažili posljedice provedbe obveze iskrcavanja, a imamo mnoge alate koju, koju e, je CFP stavio na raspolaganje. Imamo fleksibilnost među vrstama, imamo razmjene, kvota imamo korištenje mortaliteta ribe, imamo tehničke mjere izbjegavanja, ali ovi alati se ne koriste u dovoljnoj mjeri. Na sljedećem slajdu imamo sliku korištenja ukupnog dopuštenog ulova. Samo jedan se koristi više od 100%, a mnoge vrste, um, za mnoge vrste se on ne koristi u dovoljnoj mjeri. Dakle, tu ima prostora za bolju prilagodbu e, sastava ulova. Na sljedećem slajdu imamo mogućnost razmjene kvota. E, znamo da CFP dozvoljava državama članicama da razmjenjuju međusobno kvote kako bi e, sve bilo iskorišteno u potpunosti, međutim ovaj sustav se smanjuje ne znamo zbog čega točno se smanjuje korištenje tog sustava, ali znamo da ima još prostora za poboljšavanje situacije, pogotovo u vezi s ovim vrstama koje ograničavaju ribolov. Zadnji slajd je Europski fond za ribarstvo. Imamo tu mnoge alate kojima bi se pomoglo provedbi obveze iskrcavanja. Dakle, tu je suradnja znanstvenika i industrije kako bi se razvili alati i strategije upravljanja, e, razvoj selektivne opreme, poboljšavanje mjesta iskrcavanja te poboljšavanje strategija stavljanja na tržište. Ovdje imamo na raspolaganju mnoga sredstva pod e, VFF-om. 288 milijuna eura imamo na raspolaganju za ove alate, međutim stopa iskrštenosti je samo 2%. Dakle, treba razmotriti sve ove mogućnosti. Sada bih zaključila, sigurna sam da će biti mnogo pitanja. Komisija u potpunosti razumije da je provedba obveze iskrcavanja veliki izazov za industriju, za administraciju također i za nas. Međutim, ne smijemo ići unatrag, preuzeli smo obvezu, pravnu obvezu i moramo je se pridržavati i moramo ispuniti svaki ključni cilj zajedničke ribarstvene politike. Moramo surađivati kako bismo to postigli i u tu svrhu smo stavili mnoge alate na raspolaganje i ali ti alati želim to još jednom ponoviti moraju se koristiti na sistematičniji i proaktivniji način prije nego što počnemo razgovarati o promjeni pravila koje smo donijeli. Regionalna suradnja je u ovom kontekstu ključna. Drago nam je što se regionalna suradnja povećava, skupine, regionalne skupine na visokoj razini aktivno rade kako bi se razvili skupovi alata za provedbu obveze iskrcavanja, također savjetodavna vijeća posvećuju sve više i više truda ovom pitanju. I mi iz komisije smo spremni da sudjelujemo u ovom radu, da sudjelujemo u raspravama i da damo savjete tamo gdje je potrebno i da pomognemo. Moramo razmotriti dva pitanja, očekujemo više truda od država članica, a to je problem dostupnosti podataka te problem kontrole i provedbe. Međutim, mislimo da ćemo sve uspjeti na vrijeme i planiramo jednu radionicu u jesen gdje bismo željeli objediniti sva iskustva koja smo dobili e, u vezi s provedbom obveze iskrcavanja i tamo želimo održati detaljne rasprave sa dionicima i parlamentom da vidimo kakva rješenja se mogu primijeniti u drugim kontekstima i da vidimo što se može učiniti gdje postoje nedostaci kako bismo na kako bismo proveli ove zabrane odbacivanja, smatramo da je to jako važno. To je sve u ovom trenutku. Hvala na pažnji. Hvala vam i hvala vam na prezentaciji. Želim zahvaliti svim stručnjacima na sudjelovanju i e, zamolio bih našu prvog potpredsjednica, to je našu prvu potpredsjednicu da se zamijeni sa mnom ovdje na mjestu i ona će nastaviti sa predsjedanjem sastanka. Hvala. So thank you and uh, Hvala vam. Ispričavam se što sam kasno stigla. Naime, let je malo kasnio i hvala lijepa kolegi Valesi što je preuzeo mjesto predsjednika. Ja naravno mijenjam našeg predsjednika Kadeka koji nije mogao biti prisutno na ovom vrlo važnom zaslušanju, a vrlo nam je važno što smo čuli da je komisija rekla da postoji ta posvećenost i da smo svi doista ovdje kako bismo dobro proveli obvezu iskrcavanja, što je naravno jedan od glavnih stupova nove e, zajedničke politike. Sada bih predala riječ e, kolegama. Gospodin Milan Mon je prvi. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Hvala i izlagačima sudionicima u panelu na vašim komentarima. Naslov ovog saslušanja je vrlo primjeren, jer ja smatram najme da je obvez iskricavanja nešto što je povezano i sa dodjelom kvota, da se to treba zajedno analizirati. E, sveukupni e, ribarski sektor je jako zabrinut i to s pravom. Jer što se tiče podjele kvota, tu moramo imati na umu kako izgleda sektor ribolova, što se tiče mešovitog ribolova, naravno. A obveze iskrcavanja, kao što i svi znamo, bi mogla dovesti do toga da se uopće nećemo moći više baviti ribarstvom zato što ćemo imati tu ove vrste koje ograničavaju ribolov. Prvi govornik je dosta jasno govorio o tome, o tim vrstama koje ograničavaju ribolov. A predsjednica komisije, gospođa Vejc, je bila tu na istoj valjnoj e, dužini s njim. No ja ipak smatram da nemamo e, sveopću sliku o ovom problemu. Mi bismo trebali misliti i na 2019. godinu jer će tada najmje se u potpunosti početi e, sa mješovitim ribolovom i tada će ove vrste koje uništavaju ribolov postati pravi problem. Mi znamo za članak 15. iz temeljne uredbe, a imamo tu i čitav niz drugih mehanizama e, koje nam omogućuju da riješimo taj problem. No, predstavnica komisije je rekla da te razmjene kvota među državama članicama da bi se to moglo iskoristiti. Također rekli da bi eh, de minimis moglo biti dovoljan. No, problem se zapravo sastoji u tome da je to s jedne strane i tekako moguće, ali da je s druge strane ribolovni sektor izuzetno zabrinut oko svega toga. A kvote koje će biti na kraju dostupne za određene riblje vrste neće se uopće moći e, iskoristiti. a to bi moglo dovesti do, eh, do ekonomskog i socijalnog gubitka. Jedna nedavna studija je provedena u Vigu. To je najvažnija ribolovna regija Europe i Vigo je jedan od najvažnijih ribolovnih luka. Krajem 2016. godine je tu iznesen zaključak u toj studiji da između 2008. i 2014. godine je preko jedne milijune tona ribe ostalo neiskorišteno. Europska komisija je rekla da i sama da se neke od kvota uopće ne iskorištavaju u potpunosti. U toj studiji, dakle prije četiri ili 5 e, mjeseci, govorilo se o gubitku od čak 5 e, milijuna eura. U međuvremenu vidimo da se gube resursi, da neki prestaju sa ribovom aktivnošću, a švedski ministar ribarstva je prije godinu dana govorio o važnosti ribarstva za prehranjivanje svjetskog stanovništva i tada smo evo kvote ponovno raspodijelili, ali opet kvote su neiskorištene. Kao što je predsjednica komisije rekla, kvote nisu iskorištene. A e, mehanizam za preraspodjelu kvota i za održivo ribarstvo sa trećim državama, to bi bilo nešto što bismo trebali napraviti kao sustav kako bi one kvote koje države članice ne iskoriste se mogle zatim preraspodijeliti dati drugima. I onda bismo mogli s time riješiti ovaj problem sa vrstama koje ograničavaju ribolov. Kada bismo kroz tu preraspodjelu kvota e, mogli to postići, dakle da preraspodijelimo te kvote koje su dodijeljene, a nisu iskorištene. To je možda jedno od rješenja za taj problem. E, jer te vrste koničava ribolov su, kao što sam već rekao, vrlo ozbiljan problem i to će se još i pojačavati e, kako se više približavamo 2019. godine. Želim biti pesimističan, ali članak 15. temeljne uredbe nije dovoljan za rješenje. Ljudi su zabrinuti, a i prva dva govornika su isto tako jasno rekli da su zabrinuti i stoga molim prekinut mi je mikrofon na trenutak. Moramo biti u stanju naći rješenja za taj problem. Posebice od 1. E, siječnja 2019. godine. Hvala e, kolega Van Dalen. Hvala vam. Gospođo predsjedavajuća, samo nekoliko točaka. Ja sam od uvijek bio protiv obveze iskrcavanja i to iz nekoliko razloga. Zapravo mi nitko nikad nije objasnio zašto smo to uopće i uveli. Neki kažu da je to kako bismo promicali selektivniji ribolov, ali selektivni ribolov je nešto što taj sektor već oduvijek radi, a zbog visokog troška goriva na početku ovog stoljeća ljudi su i uveli selektivnije načine ribolova. To dakle nije novi koncept. Zatim se postavlja i pitanje što će se dogoditi s onom ribom koja se iskrca. Hoće li se ona ponovno odbaciti ili nešto drugo? Hoće li se uništiti? Vidimo da se riba poljeva crnom bojem, da se ona jednostavno samo uništava i nitko zapravo ne može objasniti koji je cilj te obveze iskrcavanja. Nikad nisam čuo neko jasno obrazloženje za to. Zatim, drugo pitanje upućeno gospodinu Fiseru, on je predsjednik ribolovnog sektora. E, mislim da je vrlo zabrinjavajuće ovo što je on rekao i mislim da je to u skladu s onome što je rekla Europska komisija. Europska komisija primjerice već identificirala čitav niz pitanja koje ćemo morati riješiti. Ali ja nisam siguran jesmo li dovoljno u to uključili sam sektor. Sektor je sam vrlo zabrinut zbog toga što će 2019. godine morati ovo provesti. I zapravo se postavlja pitanje kamo sada idemo. Gospodine Visaru, što mislite, koje će biti posljedice ove obveze iskrcavanja i treba li nam više vremena kako bismo možda proizveli neko bolje rješenje? prilagođenije rješenje i ako da, što mislite kako bi to rješenje moglo biti? I zatim, gospodine Fisaru, rekli ste da u proljeće 2019. godine će se ovo još i pogoršati kao problem zbog vrsta koje ograničavaju ribolov. To je vrlo zabrinjavajuće. Zbog čega je to tako? Možete li nam dati konkretan odgovor? na to? Hoće li to biti zbog pojedinih kvota, pojedinih vrsta riba? I zatim pitanje Europskoj komisiji u proljeću 2019. godine. Dakle, zapravo se tu radi samo o dvije godine. I veliki dio Europske ribolovne flote e, mogao bi s ovime biti zahvaćen. Kako da to spriječimo? Kako da spriječimo e, patnju ribara i patnju općenito ribolovne industrije. To je industrija koja i sama to mora riješiti, a vidimo da neka rješenja koje je sektor našao nisu e, u skladu sa onime što je potrebno, sa stvarnošću, nisu od e, velike pomoći za rješavanje te već doista problematične situacije. Tu se radi samo o tome da se hvatamo e, za bilo što, bilo kakva rješenja. I mene zanima kako Europska komisija to tumači, kako e, ona misli e, stvarno ostvariti konkretne rezultate za taj problem. Trebamo konkretan doprinos ZRP-a za ribare i treba nam dobar pristup cijelovoj temi iskrecavanja. Jedan govornik je rekao da da se tu radi samo o dodatnoj ribi koja niko nije potrebna, a koja samo zauzima mnogo skladišta. Zapravo to je rekao jedan pripadnik iz sektora. I što će Europska komisija napraviti u vezi s time? Ovo je vrlo važno saslušanje i vrlo me zanima čuti što govori sektor, ali me to jako i zabrinjava. I stoga me zanima možemo li možda više čuti od njih i možemo li naći možda neki konstruktivni način da ovo riješimo. Hvala vam. Hvala svim govornicima, onima koji su nam održali prezentacije. No moram reći da sam ja sada još i zbunjeni nego što sam to bio na početku ovog sastanka. Ja zapravo ne smatram da će mnogi ove odgovori polučiti učinka. Imamo tu kontradiktornu situaciju. Svi se vi, e, čini se, slažete da moramo riješiti ovo pitanje prilova, da moramo naći odgovarajući način kako da to riješimo, ali sada, nakon što sam vas sve saslušala, nakon što sam počitao izvješća, vezano uz ovaj projekt o odbacivanju i vrlo mi je žao što nemamo predstavnika iz tog projekta iz glavne uprave komisije koja se s time bavi. Postoje velik problem i sa vremenskim rokovima. i čini se da to nije sam problem obveze iskrcavanja, nego sam problem vremenskih rokova koje nam omogućavaju da izradimo pravu strategiju, na koji način da ribolov učinimo selektivnijim. Pažljivo sam saslušao gospodina Nilsa Hrglanda primjerice i on je rekao da je ta mjera jako popularna da naravno ljudi ne žele da se riba vraća, baca natrag u more na taj način, ali opet na ovaj način nismo uklonili odbačen ulov, niti odbacivanje. Mislim da nismo to dobro poučili. Ako se pogledaju e, očevidnici na brodovima, onda vidimo da tu postoje protučne informacije. Mislim da se stvari nisu dobro napravile u smislu kontrole očevidnika i čujemo i da je e, kakvoća podataka sve gore i gore što se tiče statistika. Dakle, pretpostavljam da je glavno pitanje koje bih ja imao Mnogi su govorili o vrstama koje ograničavaju ribolov. Sve je to povezano sa MFF-om. Prema Europskoj komisiji imamo 3 milijuna eura i 2%, ako se sjećam, samo 2% je toga iskorišteno. Morate ustupiti dovoljno vremena za izradu ovako velikog komada zakonodavstva i regulativa Europske unije treba imati za cilj da se ljudi mogu lakše pridržavati zakona. I stoga opet ovdje se radi dakle o vremenu. Moramo imati dobar selektivni alat. Mi smo sada u 2017. godini, ovo želimo provesti do 2019. godine. Dakle, sredstva koja imamo kako bismo proveli tu promjenu u E, iskrcavanju, kako bismo proveli sve te mjere, mi ta sredstva imamo. Ali sve te obveze treba u potpunosti moći ispoštovati najkasnije za dvije godine. Hoćemo li moći ispuniti te rokove? Ja mislim da je glavno pitanje upravo to, dakle, pitanje vremenskih rokova. Njih treba ponovno definirati, a to je poruka koju e, smo dobili iz različitih izvora. E, količina neželjenog ulova nije jako visoka, to je točno. Ali zašto je upravo taj volumen neželjenog ulova mali? Je li to zato što je on mali ili je to zato što je samo e, taj deklarirani dio neželjenog ulova nizak? Dakle, postavlja se pitanje koristimo doista sva raspoloživa sredstva u okviru europskih fondova kako bismo njih u potpunosti iskoristili, a vidimo da se do sada iskoristilo samo 2% tih sredstva. To je teško shvatiti. Zašto se ne čini sve što se može kada vidimo da imamo nezaposlene osobe? Mislim, pitam se administracija, industrija, znanstvenici. Surađuju li oni dobro zajedno? Komuniciraju li dobro? Mislim da višegodišnji penalski okvir se ne iskorištava na najbolji mogući način u ovu svrhu. Raspoloživi indikatori jasno ukazuju na to da sve to jako dobro ne funkcionira. Hvala vam obveze skrcavanja se sada provodi već dvije godine, za određeni ribolov zapravo i više od dvije godine. Bilo bi zanimljivo e, čuti od stručnjaka da malo više nešto kažu o tome. Mislim da se svi slažemo da to ne funkcionira onako kako smo to zamislili. Dakle, nema manje ribe, to je istina, nema manje ribe koje se trenutno odbacuje i što možemo učiniti? Mi pokušavamo tu promijeniti ponašanje vrlo destruktivno ponašanje gdje se riba baca natrag u more i što možemo dakle, učiniti kako bismo potaknuli ozbiljne napore za poboljšanje selektivnosti e, ribolovnih alata i praksi. Svi su se dotakli toga, ali ja bih doista rado čula nešto o tome što možemo više učiniti i što se do sad već čini. Ja sam sama mogla vidjeti nekoliko jako dobrih primjera toga, ali pitam se imamo li dovoljno dobrih konkretnih primjera u koje se možemo gledati i što možemo učiniti još i više kako bismo poboljšali tu situaciju. Zatim se je govorilo o regionalizaciji. To je za mene također još uvijek jedna slaba točka u politici. U raspravama se uvijek vraćamo na, na tu regionalizaciju. To je nešto što smo svi htjeli. To je vrlo također važan stup novog ZRP-a ali to i dalje ne funkcionira kako bismo to htjeli i zašto je tome tako. To su moja dva pitanja. A sada riječ dobiva gospođa Aguilera. Izvolite, imate riječ. Puno hvala, gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti svima koji su govorili. Nisam e, čula prvog govornika jer sam zakasnila međutim e, mislim da je ovo pravovremena rasprava. Moji kolege su to već rekli pa neću se previše ponavljati. Međutim, ono što jasno vidimo u zaključku e, u vezi s onime što nam je rekla Europska komisija obveza iskrcavanja je e, značajan problem. To je, mjera zajedničke ribolovne politike i bila je vrlo popularna. Dakle, ko se ne želi riješiti otpada i to ribljeg otpada. To je bila vrlo popularna mjera koja je dobila veliku podršku međutim nije dobro e, procijenjena i e, nije dobro procijenjen opseg e, te mjere i zato imamo danas taj problem. Slažem se s mojim kolegom Rikardom i Mijamons je isto rekla. Ne postoji dobar dijalog između raznih dionika. To je glavni problem. Naravno i provedba mjera je vrlo složena i ambiciozna, i objektivno gledano mi to želimo. Međutim, ne postoji dijalog između različitih dionika. Zato mislim da države članice čine ono što mogu. Čine najbolje što mogu, to nije lako. A svaki puta kada razgovarate sa predstavnicima sektora, Glavna zabrinutost koju oni imaju je obveza iskrcavanja i kako ju dobro provoditi. A problem koji ide uz to je e, isto važan. Važno je isto tako da ovdje vodimo taj, e, tu raspravu, ali kako bi ta mjera e, učinkovito funkcionirala, bitno je da istraživači, znanstvenici, države članice i, i predstavnici sektora se E, zajedno slože. Imamo loša iskustva, ali nemamo niti dovoljno informacija o učinku svega toga. Pa s obzirom na složenost situacije mislim da se moramo okupiti i više razgovarati. Ako bi postojao, kad bi postojao bolji dijalog u provođenju e, te mjere na učinkovit e, način, to je to bi bilo dobro, međutim, inače nećemo moći to dobro primjenjivati. I nećemo i vidjet ćemo neuspjeh zajedničke poljoprivredne politike upravo u vezi s ovim pitanjem. I zato ako želimo to dobro provoditi i da to nema negativan učinak na sektor, je lako je kriviti sektor. Lako im je reći da bi oni trebali znati što raditi, ali trebaju i podršku i suradnju kako bi oni to dobro mogli provoditi. Posebno u moje zemlji, Španjolskoj i autonomnim pokrajinama, e, postoji mnogo ljudi na koje to ima jako veliki utjecaj i zato je dijalog važan. Inače će to biti najveći neuspjeh zajedničke ribolovne politike ukoliko ne djelujemo sada, jer mislim da nismo na pravom putu. Kao što sam rekla, to je popularna mjera, mi to možemo shvatiti, cijela teorija da se riješimo otpada dobiva veliku potporu ali na kraju se to e, može pretvoriti u omču oko vrata. I zato trebamo uvesti neke promjene, a trebamo i neke promjene unutar e, komisije uz potporu znanstvenika i država članica. Ako to ne učinimo, nećemo dobiti dobar razvoj u ovom sektoru. Znam koliko je to teško, ali pokušajmo učiniti sve što možemo da napredujemo na tom planu. Moramo okupiti ljude, okupiti dionike kako bi oni mogli dobiti, doći do dobrog zaključaka. Isturano nam je vreme, imamo još e, dva govornika za razmjenu mišljenja, a onda će naši stručnjaci nam dati vrlo kratak odgovor jer uskoro krećemo na sljedeću točku dnevnog reda, pa vas molim da se držite vremena. Gospođa Brijano prva. Ja ću biti jako kratka. Želim zahvaliti na ovom saslušanju i reći da sam i ja jako zabrinuta. U smislu da i u mojoj zemlji gdje god razgovaramo sa e, sektorom, ovo je jedna od najvećih zabrinutosti, ta, e, ta e, obveza iskrcavanja. Mnogi kažu da je to popularna mjera, međutim ono što je popularno nije uvijek provedivo ako nešto ne funkcionira, e, mi smo svi da izbjegnemo otpad, e, da imamo održivo ribarstvo, da smanjimo otpad. Međutim, objektivno primjena ove norme je zaista teška. Čula sam u prvom ili drugom, e, ili drugoj intervenciji nekoga koji je rekao da bi mogle postojati neke druge selektivne mjere koje neće dovesti do toga moramo istraživati jer kada je vrlo teško provesti neko pravilo to znači da i e, Europa može nešto promijeniti. Ja uvijek kažem ovo. Teško je objasniti ribarima pravila koja smo uspostavili, a onda nastavljamo govoriti da e, u Europi se povećava konzumacija ribe. Dakle, mi tražimo od ribara da e, ribare manje i da primjenjuju neka pravila, a zapravo konzumiramo mnogo više ribe koju možda i uvozimo iz drugih zemalja. To je jedan odgovor koji ja ne mogu dati ribarima koji ne razumiju Europu. Dobro, hvala. Gospodin Makoti. Vi ste posljednji govornik. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, što ste mi dali ovu mogućnost, iako ja nisam e, član odbora PEŠ, ali s obzirom e, da moj kolega nije ovdje. Imam nekoliko pitanja vezana uz ono što sam čuo, a to je bitno za mnoge ljude, a posebno u moje zemlji, Irskoj, e, zajednička ribolovna politika nije vrlo popularna postoji percepcija da Irska nije dobro prošla sa 20% e, naših e, kvota. I postoji jedan osjećaj e, ljutnje u mnogim zajednicama, da ih je iznevjerila Evropska unija i njihova vlada. Međutim, naravno, to je jedna veća rasprava za drugi put. Jedan od govornika je spomenuo da obveza iskrcavanja uvedena zbog javnog pritiska i da je to popularna mjera od strane Europske unije ali moramo se vratiti na ovo pitanje i prihvatiti što je to bilo e, popularno i što je dovelo do e, javne potražnje. Dakle, ljudi su bili ljuti e, što su veliki stokovi riba bili odbačeni na moru, ali ono čemu, zbog čega su se ljutili je bila nepravda toga. I sve aktivnosti E, moraju e, imati percepciju pravednosti. Međutim, taj osjećaj ne postoji. Ne postoji osjećaj da je to pravedno. Još mnogo ljudi vjeruje da mala i srednja, srednje ribari, e, odnosno kočerice i ribarska plovila, ne dobivaju jednake mogućnosti kao i ove velike kočarice koje imaju mogućnost istraživanja onoga što postoji i zato moramo poslušati te ljude iz tih zajednica koji e, upravljaju tim plovilima jer, postoji, jer mora postojati osjećaj pravičnosti. Moramo pokazati da e, možemo uključiti i maštu. Komisija mora reći od sada nadalje da svi prijedlozi koji dolazi od e, ljudi koji, na koje to utječe, recimo Patrick Murphy koji je direktor jedne organizacije u Irskoj. Trebamo ljude kao e, njega da ga dovedemo ovdje i da on e, predloži. On je predložio nekoliko rješenja koja mogu osigurati e, da budu prihvaćena od strane ribara. Kao da potražimo 5-postotni dio za znanstveno istraživanja, da pogledamo e, prije 2019. E, kako se provodi obveza iskrcavanja. Dakle, postoji nešto ovdje o čemu nitko ne govori. Vjerojatno e, najveća stvar o kojoj se ovdje ne govori je Brexit. Trebamo, treba komisija prihvatiti da cijelo načelo relativne stabilnosti koja je temelj zajedničke e, ribarske politike nešto što će trebati e, revidirati kada razmislite o tome da ćemo e, izvući iz Europske unije jedan veliki otok. To komisija treba uzeti u obzir. Hvala vam lijepa. Ovdje imamo e, naravno jedan e, odbor koji e, omogućuje osobama koje nisu članovi odbora da se pridruže raspravi. Imamo vrlo izazovan zadatak da našim stručnicima damo gospodinu Viseru, gospodinu Poleu, gospodinu Olanou i gospodinu Höglundu oko dvije minute svakom da odgovore na sva ta pitanja. A s obzirom da ste vi stručnjaci, znate da je E, e, što znači e, odgovoriti kratko na sva ta pitanja koje su došla koja su ovdje postavljena. To je veliki izazov, ali moramo se držati današnjeg rasporeda i nadam se da ćemo uspjeti. Dajem riječ gospodinu Viseru. Hvala gospođo predsjedateljice. Kao prvo počet ću s pitanjem gospodina Vandalena zašto e, nizozemsko ribarstvo će, e, e, ograničiti ribolov do 2019. Dakle, imam odgovor vezano za za razmjenu kvota. Dakle, postoje veliki postoci otpada ribe. Ako sva ta riba treba biti E, iskrcana i, na taj način će se sve kvote iskoristiti do lipnja 2019. Zato se ne slažem s komisijom. E, ako bih odgovorio gospodinu Seranu Santosu na e, korištenju novca, od 2014. godine imamo projekte vezane za najbolje prakse za povećanu selektivnost i postoje inovacije i mi ćemo nastaviti s njima međutim ovisimo o operativnim planovima. Postoje veliki birokratski procesi od prve ideje i samog izvršenja projekta. Imamo oko devet mjeseci. Postoji devet mjeseci birokratskog kašnjenja, a u Nizozemskoj trebate isto tako tekst, e, e, test i dozvolu za dobrobit životinja za koju treba još devet mjeseci. Dakle, trebamo sve to zato što inovacije traže vremena, a birokratska situacija povezana uz to isto tako traje. Što se tiče irskog predstavnika, ne smijemo miješati unutarnje nacionalne situacije sa vanjskom situacijom. U Nizozemskoj mi se suočavamo s jednakom situacijom kao i sve druge države članice. Mi smo, se, mi smo to rješavali na svoj vlastiti način i nismo krivili Brisel. Možete e, kriviti Brisel za stvari za koje je kriv, ali morate kriviti Dublin ili e, Oslo ili druge zemlje za svoje probleme. Hvala što ste bili tako kratki. Daću riječ e, i komisiji na dvije minute na kraju, a sada gospodin Polet, izvolite. Da, ja sam čuo mnogo zabrinutosti raznih kolega. Većina tih bojazni su legitimne i točne. Mi se zaista suočavamo s mnogo problema s provedbom obveze iskrcavanja i zaista moramo te bojazni uzeti za ozbiljno. Posebno bojazni ribara. Jer, kao što sam rekao u svojom govoru, rješavanje jednog e, složenog problema kao što je odbacivanje, za to trebamo voljnu i dobru suradnju ribara. A e, za sada smo zaista izgubili ribare. Treba će nam mnogo napora da ih vratimo. I mislim da je to zaista ključan problem. Kontrola i provedba, to je nešto što je nekoliko puta spomenuto. To je zaista slaba točka obveze iskricavanja. U srednjoročnom i kratkoročnom razdoblju eh, bilo bi iluzija da to profunkcionira, ali kao što je moj kolega rekao, to već vidimo da se događa na Baltičkom moru, koje je, gdje je situacija jednostavljenja nego na Sjevernom moru i drugim područjima. Dakle, to je ključno pitanje koje zaista podriva obvezu iskrecavanja. Vrijeme je također nešto što je nekoliko puta spomenuto. Dvije godine je vrlo kratko vrijeme za rješavanje svih problema obveze iskrcavanja. Kada se radi o prelovu, e, mi smo rješavali taj problem e, nekoliko desetljeća. Na kraju smo uspjeli i siguran sam da ćemo uspjeti i riješiti problem e, odbacivanja. Međutim, treba nam vremena da uvedemo inovacije i da nam ribari pomognu da podržimo te inovacije. Hvala vam lijepa, gospodin Lanu. Euh, Hvala. Ja sam tehnolog za ribarstvo i stoga ću se osvrnuti samo na neka od pitanja koja su postavljena. Primjerice, u Francuskoj, e, na Kjelskom moru i na Gatskonskom zaljevu imamo taj jedan primjer gdje nismo e, spriječili ribare. Imamo jednu odličnu dinamiku i to sam vrlo kratko prikazao. Naravno, izvješća će biti raspoloživa i vidio sam da sam čak e, morao preskočiti jedan dio govora kako bih pošivao vrijeme i stoga vam moram reći da će izvješće uskoro biti dostupno da ćete ih moći pročitati. E, dakle, vidimo da ove mjere ne funkcioniraju u 100% mjeri. Ribari su zadovoljni. Evo, Tjeriji primjerice već e, koristi ove alate u kojima je pričao, dakle, primjerice ove, ove velike kvadratne kvadratne mreže sa pratim okom, drugi koriste druge alate. To polučuje rezultate, ali ne rješava u potpunosti ovaj problem e, odbačenog ulova. Dakle, to polako počinje funkcionirati, ribari su to uključeni, ali što se tiče ostatka odbačnog ulova, tu naravno nije jako popularno to da ih e, treba sve iskrcati, to nije popularna mjera. Možda ćete još nešto drugo reći i postoji taj problem sa kontrolom, naravno. Hvala lijepa. Kratak komentar, da. Pa, samo da kažem da te mjere nisu jako popularne u našem sektoru i da ih trenutno, da im trenutno odružavamo rad, ali da ćemo možda izgubiti u budućnosti ribare. Svaki put kada mislimo da smo konačno izašli iz tunela, opet nam se nameće druga mjera. Yes, hvala lijepa. E, treba biti kratak, zar ne? Dakle, spomenuli ste slona, ali ja mislim da postoji plavi kit ovdje u prostoriji i e, sve se svodi na isto. E, radi se upravo o alatima na kočaricama koje nisu shodne svrsi obveza iskrcavanja i zato postoje određena ograničenja kod inovacija kako bi se držali tehničkih pravila i zato možemo reći da moramo dopustiti ribarima da nam dokažu da smo u krivu da se stvari mogu mijenjati da se mogu e, poboljšati i da se može poboljšati selektivnost tih alata naravno već dugo o to govorimo imamo mnogo primjera već 10 e, i 20 godina, ali nismo još došli do rješenja. Rad gospodina Matoa je jako važan ovdje kada se radi o tehničkim mjerama. One moraju dati e, ribarima kontrolirani način unošenja inovacija i mislim da se da je zbog toga tu plavi kit u, u sobi. A što se tiče toga da je baltički sustav jednostavan, E, možda ste u pravu, međutim on je sa ribarskog stajališta ipak složeniji. Ako nemate demersalni ribolov u Baltičkom moru, onda imamo pelagijsku ribu. A ta riba je jednostavno nestala i zato je to mnogo složenija situacija. Jer ne smijemo, ne možemo si dopustiti da nam to, da nam to izbjegne iz ruku, jer nemamo ništa drugo za loviti. Gospodin Mato, kontrolirani način inovacija, to je e, vaš zadatak u tehničkim mjerama. Sada ćemo zaključiti s ovim saslušanjem, da ćemo dvije minute i komisiji, jer ćete vi imati nešto za reći, a onda krećemo na sljedeću točku. Hvala. Postavljeno je pitanje zašto uopće postoji obveza iskrcavanja. Mislim da je bilo i odgovora ovdje. Ima, to je strašno, strašno e, rasipanje, imamo do 70% odbacivanja i zato e, trebamo taj resurs i ne možemo svi priuštiti da bacamo taj biološki resurs natrag u more. To nije e, samo javni pritisak zbog kojeg smo uveli tu obvezu iskrcavanja, nego smo 2012 imali međunarodnu e, konferenciju u Riju o održivom e, razvoju gdje su se svi složili da ćemo e, završiti s tom praksom odbacivanja. I konačno smo dobili jedan sporazum između vijeća, parlamenta i komisije kako bismo u našem zakonodavnom okviru zajedničke ribolovne politike imali obvezu iskrcavanja. Koliko sam čula imamo jako malo vremena, samo dvije godine do 2019. godine. Nemojmo zaboraviti da znamo tu situaciju od 2013. Dakle, imali smo četiri godine da pripremimo strategiju i da provedemo obvezu u različitim koracima. Imamo više od dvije godine, ali problem je da su ljudi e, jednostavno nijekali da e, to postoji i to je teško prevladati. Mi trebamo završiti taj posao. Čula sam i da je gospodin Van rekao da bi komisija trebala e, se jako truditi da nađe rješenje problema, ali rješenje mora biti kolektivno. To mora pronaći industrija, znanstvenici, države članice, ali i komisija. Već imamo mnogo alata i kao što sam rekla u mojoj prezentaciji, mnogi od tih alata se još nisu niti iskoristili. Provodi se jako mnogo istraživanja vezana za selektivne ribolovne alate, ali moramo još mnogo učiniti kako bi imali više selektivnih alata. Postoje mogućnosti da razmjene, one se ne koriste e, do mjere koje su se koristile u prošlosti, a možemo i promijeniti dodjele unutar država članica, ali to je odgovornost e, država članica da osiguraju ribolovne mogućnosti. Tu Europska unija ne intervenira. Isto tako imamo države članice u kojem je sustav upravljanja prilagođen i u tom sustavu gdje imamo ITQ sustav, onda imamo manje problema u provedbi obveze iskrcavanja. Postoji mogućnost e, fleksibilnosti među vrstama. Nijedna država članica još nije iskoristila tu mogućnost. Postoji mogućnost fleksibilnosti e, kvota i samo šest država članica je iskorištava a onda postoje i, e, i e, mejere tehničkog izbjegavanja e, kao što su višegodišnji planovi kako bismo balansirali kvote za različita ribarstva. Moramo koristiti sve mogućnosti prije nego što započnemo raspravu o onome što treba mijenjati. Ali jedna stvar je jasna i svi se slažu da postoji potreba za dijalogom između znanstvenika i ribara, e, sektora, država članica i e, potreba za dijalogom komisije sa svima. Mi smo spremni sudjelovati e, na visokoj razini, na savjetodavnim vijećima, a isto tako namjeravamo organizirati jednu radionicu kako bismo vidjeli što već funkcionira, kako bismo dobro mogli provesti e, obvezu iskrcavanja. Zahvaljujem komisiji, zahvaljujem stručnjacima i svima koji su sudjelovali u ovom ovoj vrlo važnoj raspravi i zatvoram e, zatvaram raspravu. zatvaram saslušanje. Hvala.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 Okay, please colleagues have a seat and those who wish... U redu kolege, molim vas zauzmite svoja mjesta, oni koji žele otići, molim vas učinite to tiho. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Imamo ovdje norveškog ministra ribarstva, želim vam dobrodošlicu. Imat ćemo razmjenu gledišta s gospodinom Per Sandbergom, on je ministar ribarstva iz Norveške. Gospodin Sandberg će nam prezentirati najnovije stanje u norveškoj politici o ribarstvu, uključujući i primjenu obveze iskrcavanja, te također stanje u bilateralnim odnosima između Europske unije i Norveške o ribarstvu. Izvolite, dajem vam riječ. E, poslije će uzeti riječ koordinatori, a kasnije ako budemo imali vremena moći će se javiti i drugi. Gospodine Sanderg, izvolite. Hvala. E, Gospođa predsjedateljice, e, članovi Europskog parlamenta, veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje. Povijest Norveške na mnoge načine jedna priča o naciji izgrađenoj na ribarstvo. Kao što znate, imamo vrlo dugačku obalu, upravljamo područjem oceana šest puta većim od našeg kopnenog područja. Imamo neke od najbogatijih resursa, ribarskih resursa na svijetu. Norveška je počela sa izvozom sušene ribe. To je postalo jedan vrlo traženi proizvod kada je katolička crkva postrožila zabranu jedenja mesa tijekom korizne. Danas e, plodovi mora predstavljaju jednu od najvažnijih norveških e, izvoznih industrija. Europska unija je naše najveće tržište, a Poljska i Francuska su na vrhu tog popisa. Norveška je najveći uvoznik e, plodova mora u Europsku uniju. Uz bilateralnu trgovinu plodova mora, Europska unija i Norveška surađuju u upravljanju zajedničkih stokova u Sjevernom moru. Središnji dio ove suradnje su godišnji sporazumi o ribarstvu, uključujući i donošenje kvota za ukupne dopušten ulov i zajedničke mjere kako bi se osiguralo održivo upravljanje. Godišnje konzultacije o ribarstvu između Norveške i Europske unije važne su za obje stranke. Naša suradnja se razvila u jedno blisko i dobro funkcionirajuće partnerstvo. Za 2017. imamo sporazum koji osigurava e, profitabilnost za našu industriju. Složili smo se o jednoj uravnoteženoj razmjeni prilika za ribarstvo u našim vodama. Jedan od izazova je sada sporazumiti se vezano za strategije zajedničkog upravljanja. Ključno je da zajednički razvijamo strategije za stokove i takve, takva suradnja obvezuje obje stranke. Nadamo se da ćemo po ovom pitanju postići eh, napredak s Europskom unijom. Norveška već mnogo godina ima zabranu odbacivanja. Svi, sav ulov mora biti iskrcan i stoga pozdravljamo ovu obvezu iskrcavanja u Europskoj uniji. To je važan korak prema održivoj, održivom upravljanju ribarstva. Naš pristup upravljanju ribarstva je sada bliži nego ikada prije. Danas previše morske hrane nikada ne stigne na tanjure naših potrošača. Svake godine ogromne količine dobre i zdrave, dobrih i zdravih plodova mora se baca u cijelom svijetu i ovo je rasipanje jednog važnog resursa. A u isto vrijeme sve više ljudi na svijetu oskudjeva hranom. Do 2050. na svijetu ćemo imati 2 milijarde ljudi više nego danas. Dvije milijarde ljudi kojima će trebati hrana, energija i lijekovi. Prolazimo kroz takozvani, takozvano prebacivanje ka, prema zelenoj ekonomiji. Mnoga rješenja za globalne izazove mogu se naći u oceanima. OECD predviđa da će se gospodarstvo oceana udvostručiti do 2030 a i Norveška će dati svoj doprinos time što će dati svijetu zdrave i hranjive morske resurse, također i napredna tehnološka rješenja za proizvodnju hrane. To nam pruža i nove prilike. Možemo bolje koristiti resurse, uključujući i korištenje novih tehnologija. Možemo e, loviti nove vrste, vjerojatno imamo tisuća milijuna tona mezopelagijatske ribe u oceanima. A možemo i uzgajati nove vrste, na primjer školjke ili morske alge. Nova strategija za oceane norveške vlade vezana je uz povećanje prilika za održivi rast, otvaranje više radnih mjesta i iskorištavanje punog potencijala naših oceana. Promicat ćemo više istraživanja i inovacija i osigurati da imamo sustav obrazovanja koji doprinosi potrebama plavih industrija. Suradnja među sektorima i disciplinama, testiranje novih tehnologija je također e, jedna od glavnih točaka u našoj strategiji za oceane mi imamo dugu tradiciju dijeljenja znanja među industrijama i željeli bismo da toga ima još i više. Borba protiv međunarodnih kaznenih dijela vezano uz ribarstvo je visoko na, na našem popisu prioriteta. Taj tip kaznenih dijela prijeti morskim resursima u svijetu i šteti održivom iskorištavanju oceana. Međutim, kaznena djela vezana uz ribarstvo ne tiču se samo nezakonitog ribarenja, već također i drugih ekonomski motiviranih kaznenih djela kao što su korupcija, pranje novca, e, trgovina drogom, izbjegavanje poreza ova kaznena djela moraju biti tretirana na isti način kao i ostala financijska kaznena djela. Moramo ojačati međunarodnu suradnju e, na ovom polju. Nekoliko država članica EU-a već doprinose radu Interpola protiv kaznenih dijela vezanih uz ribarstvo i nadam se da će se još, država, još zemalja pridružiti ovome. Jedan primjer uspješne suradnje E, je bio ovaj, je bila ova kampanja duga 110 dana Interpola koja je dovela do toga da se ribarski brod Thunder zaustavi 2015. godine. U devetom mjesecu ove godine e, Norveška će zajedno sa, sa programom Ujedinjenih naroda za droge i kaznena djela organizirati međunarodni simpozij o kaznenim djelima vezanim uz ribarstvo u Beču. svijest, e, taj simpozij ima za cilj podizanje svijesti o kaznenim djelima vezanim u ribarstvo. Nadamo se da će e, evropske institucije i države članice sudjelovati na ovom važnom događaju. Moramo na održiv način upravljati e, ribarskim resursima, moramo zaustaviti nezakonito ribarenje. Međutim, nema sumnje da ako želimo svjetskom stanovništvu dati dovoljno zdrave i hranjive hrane iz mora, onda je tu ključna uloga akvakulture. Akvakultura je jedna od najproduktivnijih industrija u Norveškoj i mi imamo jedne od najvećih svjetskih tvrtki koje se bave akvakulturom. Međutim, ta industrija se također bori s određenim ekološkim izazovima kao što su morske uši i bijeg ribe. Norveška vlada sada uvodi nove, nova pravila od 1.10. ove godine kako bi se osigurao rast u proizvodnji akvakulture. Rast će sada biti određen učinkom industrije na okoliš. Ovo je jedan važan korak i za industriju i za vladu dobit ćemo jedan moderan, predvidljiv i fleksibilan sustav. Također moramo razvijati nove tehnologije za uzgoj ribe. Danas postoje mnoge zanimljive inovacije, zatvoreni kavezi na moru, kopnene, kopnena postrojenja, poboljšava se i postojeća tehnologija, te na kraju offshore e, mjesta za akvakulturu. Jedno novo e, postrojenje u moru e, će uskoro stići iz Kine. E, to postrojenje ima promjer od 110 metara i može sadržavati 1,2 lososa u usporedbi sa današnjim kavezima koji sadrže oko 200 tisuća jedinki ribe. Snježna rakovica je također jedan važan važno pitanje na našem, u našem planu za Norvešku je bilo iznenađenje da je e, Europsko vijeće dozvolilo brodovima da love snježne rakovice u području oko Svalbarda i Barencovog mora. Ovo je očito kršenje pomorskog prava. Norveška, koja je obalna država, ima suvereno pravo da istražuje i iskorištava prirodne resurse e, na norveškom kontinentalnom pojasu. To također uključuje lov snježnih rakovica. E, izlov snježnih rakovica na norveškom kontinentalnom pojasu je zabranjen osim ako ne postoji izuzeće, ali takvo izuzeće nije dano jednom plovilu koje ima zastavu, koje plovi pod, zastavom države članice Europske unije. U ovom kontekstu neki se referiraju na sporazum iz Svalbarda, međutim čak i u područjima gdje se taj e, sporazum primjenjuje, Norveška je i prema sporazumu iz Svalbardu i prema pomorskom pravu Norveška je jedina, Norveška je jedina koja ima ovlasti. Nadalje, odredbe Svalbardskog sporazuma iz 1920. primjenjuju se samo na teritorijalne vode Svalbarda. Nijedna od odredaba iz sporazuma se ne primjenjuje na kontinentalni pojas iza, izvan 12 nautičkih milja. E, ovaj sporazum dakle nije relevantan za izlov snježnih rakovica na kontinentalnom pojasu oko Svalbarda. To proizlazi iz e, Svalbarskog ugovora i također iz interpretacija tih pravila. Žalim što je ovo pitanje postalo dijelom inače dobrih bilateralnih sporazuma. Zbog toga smo ponudili rješenje, uključujući snježnu rakovicu u razmjenu kvota i sada vodimo dijalog s Europskom komisijom o tome Norveška je spremna pregovarati o pristupu plovila iz Europske unije koji bi sudjelovali u zakonitom izlovu snježnih rakovica na norveškom kontinentalnom pojasu. Nadam se da ćemo uskoro naći rješenje. Međutim, nismo spremni na kompromis što se tiče prava Norveške da regulira i iskorištava resurse na norveškom kontinentalnom pojasu. Dok sporazum ne bude postignut, e, plovila Evropske unije ne smiju loviti e, snježne rakovice na norveškom kontinentalnom pojasu. Kada Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske unije, ona će postati jedan od najvećih igrača na sjeveroistočnom Atlantiku. Brexit znači da Ujedinjena kraljevina, Europska unija i Norveška će dijeliti riblje stokove u Sjevernom moru. Zbog toga je od ključne važnosti da donesemo nove strukture o suradnji u upravljanju e, e, ribarskim područjima. Norveška plovila love nekoliko ribljih vrsta u vodama Europske unije i plovila Europske unije čine isto u našim vodama. Bez novog sporazuma među strankama pristup e, vodama one druge bi završio tog časa i to je nešto što želimo izbjeći. Nadalje, postoje još neki problemi koje treba riješiti. Sve tri stranke se moraju složiti o sljedećem dijeljenju zajedničkih stokova, kako bi trebao izgledati sustav razmjene kvota i kako ćemo upravljati stokovima kako bi se osigurala održivost i profitabilnost za ribare u EU, Ujedinjenoj Kraljevini i Norveškoj. Kad govorimo o trgovini plodovima mora nakon Brexita, dopustite mi da kažem sljedeće. Iako Norveška ne sudjeluje u pregovorima između Europske unije i Ujedinjene kraljevine, e, direktno na nas utječe ishod Brexita zbog sporazuma EEA. Važno je osigurati da trgovina plodovima mora između Europske unije, Norveške i Ujedinjene kraljevine ne prestane. Danas smo uskladili e, veterinarska pravila pod sporazumom EEA i moramo naći rješenja za ovo nakon Brexita. Plodovi mora su jedna od roba kojima se najviše trguje u svijetu. FAO procjenjuje da 78% svjetskih plodova mora e, da se njima trguje i ako želimo da industrija plodova mora doprinese stvaranjem novih vrijednosti, više vrijednosti, ako želimo da se plodovi mora natječu s drugim tipovima hrane, onda moramo ukloniti tehničke barijere trgovini i ne smijemo uvoditi nove. Bliski dijalog među svim strankama je važan kako bi aranžmani i budući okvir za odnose između Britanije i Europske unije se dobro uklopio u širi EEA okvir. Dragi članovi Europskog parlamenta, Dragi zastupnici, Europska unija je najvažnije tržište za norveške plodove mora. Norveška je najveći dobavljač plodova mora za Europsku uniju. Imamo jednu imamo odnos u kojem ovisimo jedni o drugima i što se tiče trgovine plodovima mora i što se tiče upravljanja zajedničkim resursima. Norveška želi nastaviti dobru suradnju u održivom upravljanju zajedničkih ribljih stokova u Sjevernom moru. To smo činili i već činimo 40 godina zajedno s Evropskom unijom, a Brexit će e, promijeniti okvir za naše odnose i zbog toga moramo raditi zajedno kako bismo našli zajednička rješenja. Promjena za ribarstvo dolazi ali ono što se neće promijeniti je to da namjeravamo ostati ključni partner za Europsku uniju kroz EEA sporazum i naše financijske doprinose kako bi se smanjili socijalni i ekonomski jazovi u Europskoj uniji te kako bismo blisko surađivali u područjima od pravosuđa do istraživanja. Sada se radujem vašim pitanjima i spreman sam za nastavak rasprave. Hvala na pažnji. Minister. Hvala vam lijepa gospodine ministre. Hvala na ovom vrlo jasnom i informativnom govoru. A sada ću dati riječ koordinatorima. Krenut ćemo sa gospodinom Gabrielom Matom iz EBP-a. Imate tri minute. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Ja ću biti vrlo kratak. Evo, pričekat ću dok e, gospodin ministar ne stavi slušalice. E, želim vam srdečnu dobrodošlicu, gospodine ministre. Hvala vam, e, gospođo predsjedavajuća, na riječi. Dakle, bit ću vrlo kratak. Naime, potpredsjednik Valesa može onda iskoristiti vrijeme koje će mi preostati. On se sigurno želi javiti za riječ. Vi ste na kraju rekli da Norveška želi nastaviti s dobrom suradnjom. E, mnogo na pitanja koje ste spomenuli, ja se u potpunosti slažem s njima, ali s nekima malo i ne, pa ću se na njih osvrnuti prije svega ove snježne rakovice koje ste spomenuli. E, ne mogu dobro shvatiti to što ste došli ovdje k nama kao ministar i što ste nam rekli da kršimo pomorsko pravo. Na ovaj način na koji ste vi to rekli, e, to se čini najme jako Mm, surovim, a zapravo to nije točno, baš naprotiv. Ja mislim da ribarska plovila Europske unije već niz godina se bave ribolovom u vodama Norveške. Imaju e, za to dozvole koje vrijede i stoga ne možete im prebaciti da se bave nezakonitim ribolovom. Zatim ja se svako slažem sa stavom komisije i vijeća da dakle e, vrijedi u potpunosti sporazum iz Pariza i da stoga ta ribarska plovila imaju u potpunosti baviti se ribolov u, ribolovom u tim vodama da dakle mogu loviti i snježnu rakovicu. Ne možete dakle jednostavno tako tvrditi da oni nemaju to pravo jer to nije točno i neprihvatljivo je da kažete da kršimo pomorsko pravo ili da to čine ribarska plovila. Dobro, vi ste spomenuli jedan ugovor i to je točno, ali ovaj ugovor kojeg sam ja spomenuo, on je također u na snazi i stoga, uzavši u obzir dobre odnose koje želimo sačuvati, a s tim u vezi sam siguran da to želi Europski parlament, e, mogu reći da je dijalog najbolji način da se međusobno sporazumijemo i moramo vidjeti koja ribarska polova mogu dobiti e, valjane dozvole kako im se ništa ne bi moglo predbaciti. I još jedno drugo pitanje vezano uz španjolske ribare. Otprilike 12.000 ribarskih plovila e, svake e, ribara su svake godine radili na norveškim ribarskim plovilama, međutim požalili su na to što nisu e, zaprimali socijalne doprinose tijekom svoje aktivnosti, iako su godinama plaćali poreze i e, radili su čak i mnogo godina prije nego što je Norveška pristupila e, europskom gospodarskom području. To pitanje treba riješiti, ja sam siguran da za to postoji dobra volja i siguran sam da će e, norveški ministar pokušati zadovoljiti i te ribare iz tog slučaja. Hvala gospodin Srao Santuš ima riječ u ime SND-a. Hvala vam lijepa gospođo predsjedavajuća, i e, dobrodošli gospodine ministre. Mi znamo da su odnosi između Norveške i Europske unije odlični, a ribarski odnosi su posebno važni i s tim u vezi je naravno jako važno da iako smo konkurentni, konkurenti, naravno da možemo o svemu raspravljati, iako se možda kad kad pomalo i posvađamo. Ako do toga dođe, onda je bitno da e, govorimo i o rješenjima. Predugo sada već e, to traje da imamo neka pitanja oko kojih se ne slažemo, a da ih još nismo u potpunosti riješili. I e, to se odnosi i na e, područje vanjske politike. Pomorsko pravo je tu, ono vrijedi i osigurava mir između pojedinih država kako bi se države mogle složiti, a ovu razmiricu koju sada imamo oko e, snježne rakovice što se toga tiče, doista jako je nesretno što je uopće došlo do te razmirice, ali nadam se da ćemo dobro riješiti taj problem i da će to još i samo ojačati naš odnos. Ja sam Portugalac, ja dolazim iz države koja već jako dugo ima e, ribolovne odnose s Norveškom. Norveška flota lovi jako puno bakalara kod nas, to je naša nacionalna riba. I baš zbog toga što imamo tako dobre odnose, mislim da doista se možemo jednako tako složiti i po pitanju drugih ribljih vrsta i e, morskih životinja. No, moramo isto tako uzeti u obzir još jednu drugu točku. Naime, to je dakle porast globalnog stanovništva. A tom sve većem stanovništvu bit će potrebno sve više proteina. Moguće je proizvesti sve više i više hrane za ljude. U sto godina se svjetsko stanovništvo povećalo e, čak e, čak 14 puta a vidimo da će mm, stanovništvo porasti još i u budućnosti. I imat ćemo još jedan, drugi problem, a to je zdrava prehrana. A to ima veze i sa našim područjem. Kada vidimo da je u međuvremenu više ljudi umrlo od e, pretilosti nego od dva svjetska rata. To je dakle vrlo važan aspekt za naš rad. Pritom mislim primjerice na akvakulturu. Kao što sam rekao, bit će nam potrebno sve više bjelančevina iz mora kako bismo mogli zdravo prehraniti e, svjetsko stanovništvo. I tu pred nama e, stoji još mnogo posla kako bismo se svi mogli baviti održivim ribolovom. Naravno da će sigurno biti i tako da ćemo raditi na kontinentima Afrika, ali prije svega na našem kontinentu. Gospodin Peter Vandalen je sljedeći u ime EKR-a. Hvala vam lijepa. Hvala vam, gospodin ministar, što ste došli k nama. Naši odnosi su doista dobri, ali na području ribolova se ti odnosi svaki dan pogoršavaju. Mislim, nažalost, to eto moramo usvediti. Norveška se zapravo uvijek jako, jako dobro pridržava pravila, a mi naravno i isto tako. Sada imamo nova pravila, nove mjere, e, pravila se mijenjaju. prije nešto više od dvije godine smo mi ovdje u Briselu pokušali e, doista izgraditi e, stroga pravila što znači da je cijeli taj sustav tada postao toliko složen, a i s norveške strane isto tako, primjerice naši ribari sada moraju e, preko Google Translate-a provjeriti što znače svi ti norveški pojmovi kako bi se mogli dobro pridržavati tih novih pravila. Možda bi bilo dobro kada bismo e, sva ta pravila imali barem e, u engleskoj verziji kako bi naši ribari mogli dobro moći se to pratiti. Imamo dakle primjerice plavi pišmo, zatim imamo um, ovu famoznu snježnu rakovicu. Moram reći da u našim sporazumama nema pravnog lijeka s kojim možemo ovo E, riješiti. Možda bismo trebali otići na arbitražni sud jer dijalog je vrlo dobar, ali u jednom trenutku su nam potrebni rezultati i možda bismo trebali e, zajedno što se toga tiče se naći pred sudom. Hvala vam. A sada mi dopustite da kažem nešto kao koordinatorica u ime Kluba zastupnika Zelenih. Bilo mi je da je što za nas ovdje. Dopustite mi, molim vas, da isto tako sada na tunak napustim svoje mjesto predsjednice i da više govorim kao švedska parlamentarka. Mi eh, dijelimo zajednu kulturu, zajednu povijest, a možda isto tako dijelimo i tu zabrinutost oko eh, krajnjeg sjevera, pritom mislim naravno na Arktik. Na, zadnj, plenoj sjednici u Strasburu u Ožuku smo donijeli jako zanimljivu rezoluciju u Arktiku. U njoj je Europski parlament sa velikom većinom, po mom mišljenju, se složio sa dosta progresivnom formulacijom gdje smo tražili e, potpunu zabranu za bilo kakvu eksploataciju nafte i plina na području Arktika. Naravno da želimo da to bude pomorski zaštićeno područje, to je vrlo osjetljivo prirodno stanište i želimo i potpunu zabranu na ribolov, na korištenje e, destruktivnih ribarskih alata poput koča primjerice na tom području. Sada nam slijedi i e, vrlo važna konferencija u New Yorku gdje Fiji i Švedska su glavni organizatori. Prvi put imamo e, održiv e, cilj razvoja broj 14 za more i možda bi Norveška mogla također podupeti ovu potpunu zabranu eksploatacije nafta i plina na Arktiku. Bilo bi vrlo zanimljivo čuti vaše mišljenje o tome. E, naravno smo malo impresionirani vašom provedbom zabrane odbacivanja. Mi smo danas o tome upravo razgovarali ovdje na sastanku. Mi imamo već dvije godine tu zabranu odbacivanja ulova. Nas zanima kako vaš sustav funkcionira, kako funkcionira prikupljanje podataka. Mi naime imamo mnogo poteškoća u smislu suradnje sa ribarima na tome i znam da to vrlo dobro funkcionira u Norveškoj. Hvala vam. Sada mislim da imamo još vremena. Pa možda zapravo da imamo prvi krug. time Da, imat ćemo vremena i za druge e, članove koji se mogu javiti za riječ i zatim ću dati riječ i ministru. Ali imat ćete svaki samo po jednu minutu. Gospodin Valesa, imate jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Vratit ću se na ovo pitanje ribolova snježne rakovice. Mi imamo veliki problem sa našom europskom flotom na tom području. Mi želimo imati svakako uravnotežen odnos s Norveškom, ali uravnotežen odnos znači da moramo učiniti sve što možemo kako bismo izbjegli e, nezakonitu diskriminaciju. Nažalost, Norveška se sada prikazuje u vrlo lošem svjetlu i stvara jako loš presedan u smislu potpune dominacije nad područjem. Ne priznaje legitimno pravo europskih plovila e, što se tiče ribolova snježne rakovice na tom području. I ja razumijem da ste nam vi našli, e, dali vaše tumačenje e, ugovora iz Svalbarda, ali to je samo vaše tumačenje, to ne znači da ste u pravu. I stoga u smislu e, poštivanja međunarodnog prava, u smislu bolje suradnje, u smislu da zaštitimo europsku industriju od tih e, nezakonitih e, praksi, ja vas molim da što prije ostvarite sporazum sa povjerenikom Velom i da dopustite europskom flotom da lovi već od svibnja snežnu rakovicu na tom području. Dakle, što prije moguće. Hvala vam lijepa, gospođo Aguilera. Vrlo kratko, gospođo predsjedavajuća. Kao prvo bih e, vam htjela zaželjeti srču dobrodošlicu u odboru za ribolov, gospodine ministre. Ja sam se zapravo samo htjela nadovezati na ono što je rekao gospodin Mato, a to je onaj problem kojeg imamo sa španjolskim e, ribarima koji rade na norveškim e, ribaricama. To su pomorci koji su godinama uplaćivali socijalne doprinose, njih ima otprilike 8000, dakle španskih ribara kojih se to tiče, a unatoč tome oni sada nemaju nikakvih prava. Održano je nekoliko sastanaka, a Odbor za predstavke u Europskom parlamentu se je također više puta bavio tim pitanjem. I stoga bi bilo doista vrlo dobro da u ime norveške vlade čujemo nešto o tome od vas. Hvala gospodin Blanko, ima riječ. Hvala vam gospodine ministre. Kada ja vidim norveškog ministra za ribarstvo, onda prije svega pomislim na španjolske ribare iz Galicije, koji se doista nalaze u potpuno beznadnoj situaciji, a i mnogi drugi su u sličnoj situaciji. Više od deset godina znamo za tu situaciju. Dakle, iako su oni godinama uplaćivali socijalne doprinose, nemaju pravo na mirovinu zato što im Norveška ne želi priznati to pravo. I zbog toga ovise isključivo e, o e, španjolskom socijalnom sustavu. Već smo prije mnogo godina o tome razgovarali sa tadašnjim ministrom za ribarstvo iz Norveške. Što ste vi spremni učiniti? Jeste li spremni sklopiti bilateralni sporazum sa Španjolskom kako bi se napravilo ono što zapravo traže institucija, a i ovaj odbor? Hvala, e, gospodin Milan Mon, izvolite. Ja ću e, govoriti o dvijema stvarima. Kao prvo, ovaj, ovaj, e, ova situacija vezana uz diskriminaciju. To je prava diskriminacija što se tiče španskih ribara. Netko je tvrdio da oni nisu uplaćivali doprinose, ali to nije točno. Oni, oni su doista plaćali u potpunosti poreze, plaćali su sve doprinose i bilo bi jako dobro kada im se sada priznalo to pravo. Oni su godinama uplaćivali doprinose u državi koja ima jednake vrijednosti kao i mi, koja dakle se zalaže za jednaka prava, dakle za e, ravnopravan tretman, eh, za nediskriminaciju, to stoje isto tako u ugovorima. A sada što se tiče eh, arktičke snježne rakovice. Dobro, vi imate vaše razmišljanje, ali mi imamo naše razmišljanja. A naše razmišljanja idu u jednom potpuno drugačijem smjeru od Norveške. Naime, u Pariškom sporazumu iz 1920. godine eh, postoji načelo nediskriminacije. Norveška ribarska plovila imaju pravo loviti na nekim područjima gdje europski e, ribari to nemaju. Radi se o dijalogu i o tome da moramo razumjeti e, stav druge strane. Hvala. Ja bih e, isto tako se htio osvrnuti na dvije stvari. Kao prvo da se nadovežem na ono što su rekli rekli kolege. Ja sam bio član u odboru za predstavke kada su prvi ribari pristigli k nama, posebice ribari iz Galicije, kada su podnijeli predstavku. Mi smo se zatim bavili sa njihovom žalbom. I dobro, to je bilo prije nekoliko godina. Možda vi tada niste ni bili član vlade, ali unatoč tome odbor za predstavke je tu iznio određene zahtjeve. Naime, kada jedan odbor, jedna institucija, u ovom slučaju jedne europske institucije, iznose takve zahtjeve, onda se obično dobije na to neki odgovor, a mi to nismo zaprimili. Stoga vas molim doista za odgovor. A sada što se tiče Brexita. E, Britanci su jednostavno odlučili napustiti EU, a Brexit znači Brexit sa svim posljedicama vaša je zemlja što se toga tiče dobar primjer. Norveška nije tada htjela postati članicom Europske unije, imali ste tu priliku, ali niste to htjeli i mi smo ispoštovali vašu odluku. Osim toga s Norveškom imamo vrlo dobre sporazume. No, vi kažete da zapravo trebamo imati trilateralne sporazume, dakle Europska unija, Norveška i Ujedinjeno kraljevstvo. E, bilo da nas je 28, 27 ili 17 članica države, sporazum između Europske unije i Norveške su sporazume između Europske unije i Norveške, a vi morate odvojeno od Europske unije onda sklopiti vlastite sporazume sa Ujedinjenim kraljevstvom, a ne sa Europskom unijom kao što je to do sad bio slučaj. Hvala gospodin Ferhok. E, hvala lijepa. E, hvala vam gospodine ministre, hvala vam što ste danas ovdje s nama. Htio bih naglasiti da su e, bilateralni odnosi između Norveške i Poljske vrlo dobri. Mi smo jako zadovoljni e, zbog toga što se tiče znanstvenog područja, e, gospodarskog područja, 130 tisuća tona lososa i još mnogo to jedne druge riblje vrste Poljska svake godine uvozi iz Norveške. Mi smo dakle veliki uvoznik e, takvih proizvoda iz Norveške. Ja bih htio saditi vašu pažnju na ovo pitanje snježne rakovice. Zato što smo imali tri poljskih plovila koji e, su htjeli loviti e, tu ribu, ali koji to sada ne smiju zbog ove vaše zabrane. Mi bismo htjeli čuti malo više također znanstvenih saznanja o tome. Dobra suradnja između e, Poljske i Norveške trebala bi se nastaviti kao i dosad. Hvala. Hvala vam gospodine ministre. Hvala vam što ste postavili ova kritična pitanja. Mi imamo vrlo dobar odnos što se tiče odnosa između Europske unije i Kraljevine Norveške i vaša prethodnica, norveška ministrica, je već bila ovdje i mi smo i tada vrlo gorljivo e, o ovome raspravljali. Mi smo tada uspostavili e, zajednički plan upravljanja Njemačka, Norveška i Danska su to napravili. Dakle, lovimo ribu prema zajedničkim pravilima i na temelju zajedničkih pravila surađujemo. To je vrlo važno. A i Haringa u Sjevernom moru nju vrlo pravedno dijelimo. Zatim smo imali i svađu e, o skuši. To je bila vrlo slična situacija kao i ova sada situacija sa Snježom Rakovicom. To nismo nekome uspjeli riješiti, ali smo to na kraju uspjeli. Uključili smo to i u to i Farske otoke. To je samo jedan pozitivan primjer rješavanja sukoba sukoba. Mislim da je vrlo važno da sjednemo svi zajedno oko stola, da svi se držimo istih e, temeljnih načela i tako će biti i u budućnosti sa Ujedinom kraljevinom. Pristup e, teritorijalnim vodama je jedna stvar, a pristup e, tržištima je druga stvar. I toga sam tu jako uvjeren da ćemo naći rješenje. Hvala. Dakle, imamo mnogo teških pitanja, mnogo emocija oko nekih vrsta ali da ćemo vam ovdje sada puno vremena. Imate barem 15 minuta da odgovorite na sva pitanja i da nam date neke pozitivne odgovore. Hvala gospođo predsjedateljice i zastupnici ovog parlamenta. Ovaj sastanak je prekratak, mogao bih ostati ovdje do ponoći. Međutim, znam da imate i drugih e, pitanja o kojima morate raspravljati. Ali započet ću sa problemom mirovine. Za one koji nisu plaćali e, doprinose u norveško e, socijalno osiguranje. Nisu to radili ni zaposlenici, to je problem. E, ne mogu reći mnogo o tomu. Nije ministar za ribarstvo odgovoran za mirovinu u e, vladi, međutim norveška vlada je zaključila da ne postoji pravne osnove da se traže e, starosne mirovine. Niti postoji nikakav predmet e, na norveškom sudu u vezi s time. Imamo presudu okružnog suda koja se može očekivati za dva ili tri tjedna koliko ja mislim i zato ne mogu komentirati više od onoga što sam upravo učinio i čini mi se da se radilo o pomorcima koji su radili prije u, e, Norveškoj prije sporazuma EA 1994. E, godine. To je moj jedini komentar koji mogu dati, a sada je na sudu da riješi taj predmet. Evo, mislim da ću prvo odgovoriti na ovo pitanje vezano za zaštićena područja u arktičkom e, području. E, norveško upravljanje resursa se temelji na važnim načelima. Mislim da dijelimo ta načela dugoročnog e, održivog ulova. Moram reći kao ministar ribarstva da možemo e, pokazati uspjeh u ovom upravljanju u posljednjih 40-50 godina. U Barencovom moru imamo e, najveće stokove e, bakalara, a to smo učinili zajedno sa Rusima od 1992. godine. To temelji se na korištenju najboljih znanstvenih savjeta koji su ikada dani, uzevši u obzir načela when we, uh, we set the Načela predostrožnosti. Postoji e, bianko zabrana, međutim to nije najučinkovitija mjera e, za one stokove koje treba zaštititi. Deset godina znanstvenog praćenja pokazuje da jedna E, ranjivost tih vrsta nije jednaka u svim tim područjima. I, i zato kada se radi o pomorskim istraživanjima, potencijal rasta e, pomorske industrije je jako velik, a istraživanje i e, upravljanje je bitno kako bismo realizirali taj potencijal i zato vlada daje visok prioritet mislim da ovdje mogu reći to u ime svih drugih stranaka u Norveškoj, da daje visok prioritet e, pomorskom istraživanju i već je povećala e, trošenje na ove resurse e, za 300 milijuna norveških kruna od 2014. do 2016. Zato govorimo o milijardima norveških kruna koje se ulažu u to područje. Isto tako, 2017. dodjela za pomorsko istraživanje se povećala e, za milijune kruna. Spominjem ovu e, oceansku strategiju koju je predložila vlada u Ožujku. E, to će se nastaviti danjem istraživanjem. Sada gradimo plovila za istraživanje E, imamo oko 30 takvih plovila i koristimo jako mnogo resursa e, na to zbog, ovog, e, zbog ovih načela koja su važna za nas kako bi imali održivi ulov. Norveška je pokazala da s time možemo upravljati na pravilan način. A drago mi je da je plan UN-a za 2020 prihvatio važnu ulogu oceana, a e, od cilja održivog razvoja broj 14, o tome ćemo razgovarati sutra, zahtjeva da e, svjetska zajednica e, podrži održivo korištenje oceana i pomorskih resursa za održivi razvoj. Mi imamo velike ambicije u Norveškoj kada se radi o akvakulturi. Prošle godine smo proizveli 1,3 e, tone e, ovog lososa. I od 1. E, listopada ove godine imamo ambiciju da ćemo 2050. imati milijun tona lososa i pastrve. I zato naše tvrtke e, traže nove generacije akvakulture koje će e, imati, e, koje će provoditi akvakulturu, odobalnu akvakulturu i akvakulturu na kopnu. Od 1. listopada ove godine možemo ponuditi tvrtkama koje su naručile da će na održivi način e, uzgajati ribu od 1.10. sljedeće godine. Međutim, ne mogu to svi činiti, ali naš cilj je kao sustav semafora u e, Norveškoj. Ako, možete, ako dobite zeleno svjetlo, možete rasti 6%, ako dobijete e, e, žuto svjetlo, onda ne smijete rasti, a ako dobite crveno svjetlo, morate smanjiti proizvodnju, a sva trgovačka društva nisu zadovoljna time. Međutim, to su stroga pravila norveške vlade. Kada se radi o snježnoj rakovici, mogu ponoviti ono što sam rekao u svom govoru. Prema međunarodnom pravu, Norveška je jedina država koja ima ovlasti da da dozvolu za ulov snježne rakovice na norveškom kontinentalnom pojasu. To činimo i za naše vlastite ribare. Niti Europska unija, niti bilo koja druga država može, ne može e, izdavati takve dozvole bez, e, bez izričitog odobrenja norveške vlade. I mi zaista e, se jako, jako pazimo na kršenja prava mora i mislim da ono što smo mi ponudili Evropskoj uniji u našim pregovorima, Mi smo ponudili Europskoj uniji da e, dođu sa svojim e, plovilima i da e, love snježnu rakovicu. Mislim da je to velikodušna ponuda i moram reći da sada provodimo upravo dijalog o ovome s komisijom Dobili smo pismo od komisije. Još nisam dobro proučio to pismo, ali proučit ćemo ga i onda ćemo e, vam pružiti neki dogovor. Ali kao što sam rekao u svom govoru, nema sumnje u Norveškoj ko ima jedini glas e, u ovom e, sporazumu iz Solburga kada se radi o norveškom kontinentalnom pojasu. Nisam li nešto zaboravio? Naravno da jesam. Jesam li propustio neko pitanje ili odgovor? Da ćemo minutu kolegi kojeg smo propustili, vjerojatno ste upravo izašli pa vas nismo vidjeli, ali naravno jedna minuta eh, za RDD, gospodin Corbyn, a vi možete razmisliti o svom odgovoru. Ne, nisam se skrivao iz klupe. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala što ste došli, zaista mi je drago što smo vas čuli. Ujedinjena kraljevina napušta Evropsku uniju, ja predstavljam Škotsku i interese njihovih ribara. Naravno, mi želimo ponovno preuzeti kontrolu naših, e, naših e, ribolovnog pojasa koje je 70. godina predao e, premijer Hitten E, naravno, konzervativna vlada neće koristiti škotsko ribarstvo kao e, jedan alat za pregovore. Pa bih želio znati kakav je odnos između vas koja niste e, članica države Europske unije i što će se dogoditi s obzirom da Norveška i Ujedinjena kraljevina kontroliraju veliki postotak europskog tržišta ribe? Dakle, ako želite zaključiti sa tim pitanjem, a ako postoje i neki odgovori koje ste propustili, sada ćemo vam dati posljednjih nekoliko minuta da na njih odgovorite. Mislim da moj odnos sa Škotskom vrlo dobar. Sviđa mi se više i e, škotski nogomet e, od norveškog nogometa. I u stvari trebao bi se sastati sa mojim kolegom, e, trebao sam se sastati s mojim kolegom iz Škotske prije mjesec dana, ali zbog problema sa avionima nismo uspjeli doći na taj sastanak, ali sastaću se uskoro sa mojim kolegom iz Škotske. Dakle, kada Ujedinjena kraljevina napusti Europsku uniju, za Norvešku je to 20% tržišta. Zato što Ujedinjena kraljevina je sada naša, naše četvrto najveće tržište. U Europskoj uniji koja E, jer mi smo rekli da 70% našeg izvoza ide u Europsku uniju, od toga je 20% e, Ujedinjena kraljevina. Dakle, kada se Ujedinjena kraljevina udalji iz Europske unije, udalji će se i veliko tržište iz naše situacije. Morat ćemo uspostaviti e, sporazume o tome kako surađivati u budućnosti. I to na više područja. Međutim, kada se radi o stokovima u Sjevernom moru, i pelagijskim stokovima e, skuše i e, ugotice, to će biti veliki problem. Jer kada Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske unije, Norveška i Ujedinjena kraljevina će biti e, će imati vrlo veliki udio na Sjevernom moru. U stvari ne možemo proizvesti vakum od dana kada Ujedinjena kraljevina napusti Europsku uniju do trenutka kada e, uspostavimo nove sporazume. To bi bilo loše i za Europsku uniju i za e, i za Ujedinjenu kraljevinu i za Norvešku, jer imamo neke važne sporazume koje sam spomenuo i e, u, mojoj, e, u mojem govoru, kada se radi o zdravlju proizvoda, bitno je da napustimo te sporazume. Na koji način ćemo to učiniti kako bismo osigurali da imamo e, što brže, da zaključimo što brže taj sporazum, to je veliki izazov. Međutim, kao što sam rekao, a mislim da je vaš otac to rekao, da učinimo stvari mogućim iako su one nemoguće. Mi ćemo pokušati uspostaviti dijalog sa Europskom unijom, ali moramo razgovarati i s Ujedinjenom kraljevinom i Škotskom. E, istovremeno dok razgovaramo sa Europskom unijom. Uh, Mislim da nisam ništa zaboravio. Više me zanima jesu li zadovoljni mojim odgovorima. Mislim da ćemo zahvaliti ministru e, ribarstva iz Norveške što je došao, što je bio tako veliko svojim vremenom i što nam je prenio sva ova pitanja. Mislim da ćemo se složiti da se ne slažemo kada se radi o snježnoj rakovici i da ćemo učiniti nemoguće mogućim. To su jako dobre posljednje riječi. Puno vam hvala i želim vam sretan put kući. Sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda. What does he want? Point of order? Ja, voorzitter, ik heb een punt van orde. Da, gospođo predsjedateljice, imam pitanje poslovnika za vas. Molim tišinu u prostoriji. Ako odlazite, molim vas da otiđete tiho kako mi smo mogli nastaviti sa sastankom. E, gospodin Vandalem ima pitanje e, vezano za poslovnik. Dakle, nakon ove rasprave i ove posjete koje smo ovdje imali, mislim da je jako jasno svim kolegama koje je stajalište Norveške. Već e, dugo provodimo dijalog vezan za ovo pitanje, već nam ga je dosta. Imam konkretni prijedlog o tome kako ćemo se baviti sa međunarodnim pravnim pitanjima. Dakle, moje pitanje vama, odnosno predsjedateljici e, odbora, jest što možemo sada učiniti? Jer mislim da dijalog nas nikuda ne vodi da stalno samo brbljamo, ali ništa ne postižemo. Svi kažu da je dijalog dobar, međutim, ova je neka vrsta nultog dijaloga. Mislim da trebamo napredovati. Dakle, koji su e, sljedeći praktični koreci koje možemo poduzeti, kako možemo riješiti to pitanje. Lijepo je da je ministar došao, ali uvijek čujemo iste stvari od njih. Hvala lijepa, gospodine Vandalen. E, zamolit ćemo tajništvo da pogleda koji su sljedeći e, koraci, pa ćemo o tome govoriti na sastanku koordinatora. Sada idemo na posljednju točku dnevnog reda, to je razmjena gledišta s komisijom o provedbi preporuka Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna, ICAT. Dakle, to je zatražio izvjestitelj i, e, izvjestitelj u za dosije icat o kome će se razgovarati sutra. Želimo znati zašto postoje tolik tolika kašnjenja u prijenosu e, preporuka ikata u e, zakon Europske unije. Dakle, sutra ćemo govoriti o konvenciji i o preporukama iz 2008. i iz 2013 koje su e, zastarile zastarjele zbog preporuka iz studenog 2016. godine. Zato, je li ovdje komisija? Da. Dajem riječ gospodinu Vaskesu Alvaresu koji je e, šef jedinice u glavnoj upravi Mare, kako bi nam dao određena pojašnjenja vezana za ovo pitanje. Izvolite, gospodine Alvarez. Dobar dan, dobar, dobra večer svima. E, prijenos nečega je uvijek izazovan i uvijek traje dugo vremena. jer kvaliteta prijedloga kojeg treba prenijeti u smislu, e, u pravnom smislu, ne zadovoljava standarde komisije i mnogo puta moramo to prilagoditi terminologiji Europske unije i pravu Europske unije. Istovremeno ponekad je to jedna vrsta e, e, cilja koja se pomiče. Dakle, svake godine Mnogi, mnoge od preporuka se prilagođavaju, mijenjaju i tako dalje. Recimo imamo e, preporuku o plavo-perenoj tuni koja je uspješno prenesena u rujnu 2016. ali ona se izmijenila pet ili šest puta od prvoga puta kada je predstavljena 2006. godine pa 2008. 10. 12 i vrlo je teško sustići e, to sve i e, napisati jedan tekst koji bi bio stalen. Isto tako jasno je da to pokušavamo učiniti na vrlo strog i vjeran način kako bi prenijeli te odredbe, a ponekad smatramo da neke od preporuka i prijedloga su već unesene u zakonodavstvo Europske unije, pa to sve nekako moramo filtrirati. Ja shvaćam vaše stajalište da je 2008. E, već daleko prošla, međutim jasno je da je od 2008. E, doneseno mnogo preporuka i da trebamo biti sigurni da se te obveze prenesu e, u zakonodavstvo Europske unije da budu učinkovite, da stupe na snagu. Proces je težak, mi smo uveli preporuke ikata e, za plavoperajnu tunu prije dvije godine, a to je odobrila Europska unija u rujnu 2016. dakle dvije godine kasnije. E, prosječno to traje dvije godine, međutim to nije prosjek za prenošenje. Ponekad se prenose te preporuke svake godine, odnosno mijenja se tekst svake godine u različitim dijelovima i onda moramo e, dekonstruirati e, različite preporuke pogledati koji dijelovi već postoje u zakonodavstvu Europske unije, koji su dijelovi novi, koji su dijelovi izmjene prethodnih preporuka koje su prenesene i sl. To je vrlo zahtjevni dosije, vrlo zahtjevni predmet, vrlo složen i moram zahvaliti e, obima izvjestiteljima na njihovom radu na ovom predmetu. I to je sve što za sada mogu reći u smislu ovih kašnjenja. U svakom slučaju mi ćemo pokušati to sustići što je bolje moguće, ali to je nešto što ne mogu obećati, ali obećat ću da već započinjemo razmišljati o tome kako prenijeti dio tih preporuka koje su odobrene 2016. E, godine. Već e, interno pokušavamo prenijeti e, neke dijelove tih preporuka. Hvala, sad dajem riječ članovima. Gospodin Mato. Gracias. Eh, gracias por la Evidentemente no me Jer Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. O ovome smo već mnogo puta čuli. Naravno, stvari se mijenjaju od 2008. do 2010. Svake godine su se mijenjale. Naravno da se brzo mijenjaju. Ali mi ne možemo čekati zbog toga što će se stvari mijenjati, već upravo suprotno. Ovo je izazovno, ali ne treba trajati toliko vremena. Amandmani koji su potrebni su minimalni. Komisija je oduvijek rekla da je to jedan minimalan pristup. Mi smo spremni učiniti sve što je potrebno vezano uz te izmjene. Sutra ćemo glasovati i glasat ćemo protiv amandmana jer idu dalje od preporuka koje su e, predložene. Ne želimo ići dalje od preporuka, trebamo se usredotočiti na preporuke. Komisija je predstavila nekoliko korisnih stvari, ali ograničili smo se na predlog e, kakav je. Možda smo unijeli neke političke nijanse u njega. Ono što nema smisla je kako komisija može priznati, a mi ne, da ćemo sutra glasati o preporukama, a govorimo o tome kako E, regulirati atlantsku sabljarku, a prošle godine e, imamo plan gdje smo mi ovdje u parlamentu, jesmo li mi u nekom drugom svijetu, odobravamo situaciju koja je već završila, dakle zakasnili smo. Moramo imati neke rokove. Već smo čuli, bila su dva različita stajališta. Jedno je bilo radikalno, da blokiramo sve prijedloge, a drugo je da uspostavimo neke rokove. Dakle, što to znači? Postoji godišnji rok za ICAT da podnese svoje preporuke. ja želim znati od komisije koja je ta velika poteškoća zbog koje osam godina treba da se prenese tekst koji je odobren. Jer komisija će morati objasniti europskim građanima da im je trebalo osam godina da sastave dokument o kojem ćemo glasati sutra. I bit ću iznenađen ako oni to uspiju objasniti. Jer građani Europe misle da je Europska unija beskorisna i ja želim ovdje naći neki pozitivan pristup. Mislim da smo mnogo manje postigli nego što smo mogli. Mogli smo mnogo više toga postići u ovih osam godina koliko je komisija sastavila tekst. Javljali se još netko za riječ, možda bismo onda mogli dati riječ komisiji. Molim vas, i mene zanima kakve alate imate kako bi osigurali da države članice provedu odluke ajketa, na primjer ove preporuke o kojima govorimo prije nego što se službeno prenesu u e, uredbu o CFPR-u? Jesu li one e, pravno obvezujuće prije nego što se prenesu? Hvala. Odgovorio bih gospodinu Matovu. Mi živimo u istom svijetu, gospodine Mato, i imamo iste izazove i bavimo se istim pitanjima. Mislim da je ovo jedan izniman slučaj. Na drugim mjestima i u drugo vrijeme bavili smo se prenošenjem odbora za ribarstvo u sredozemlju. Oni su imali kraće rokove, dvije godine ili čak manje. U ovom slučaju ja predstavljam instituciju i moram braniti tu instituciju. Mislim da bismo mogli reći da mnoga, mnogi problemi, mnoga pitanja koje pitate, pogotovo oni koji se tiču nadzora u uredbi, su već i preneseni u drugim uredbama. Dakle, oni postoje, te mjere su već, e, mnoge od njih su već prenesene. ali ne mogu vam odgovoriti zašto od 2009. ili 2010. nije sve gotovo. Sve što mogu reći je nakon što dobijemo potvrdu i odobrenje hirarhije, uključujući i politički sporazum da nastavimo dalje, onda krećemo na posao što je brže moguće da nešto finaliziramo. Što se tiče preporuka, regionalne organizacije za ribarstvo postoji jedan opći, opće načelo. Načelo je to da su preporuke obvezujuće za ugovorne stranke i za države e, potpisnice ugovora kada on stupi na snagu. Ako želite govoriti o sabljarki u sredozemlju, mogu reći da komisija nakon što dobije mandat od vijeća, glavnom tajništvu Ajketa pošalje izjavu pismo u kojem kaže da će se prvog početi primjenjivati e, preporuke 2017. E, početi primjenjivati preporuke za europske flote. To je bio jedan obvezujući popis koji smo morali poslati. Također tiče se i razdoblja u kojem će trajati lovostaj. Što se tiče slučaja u nekim slučajevima preporuke nisu obvezujuće za pojedine dionike i zbog toga se oni prenose u državno zakonodavstvo. Dakle, postoji uredba o kvotama koja može prenijeti ne samo odgovarajuće kvote za EU, već također i razne uvjete pod kojima se može odvijati e, izlov ribe. Dakle, ako postoje neke restrikcije vezane uz, na primjer, broj plovila i to se može prenijeti e, kroz razne mjere koje imamo na raspolaganju. To je učinjeno djelomično jer kvote su za sabljarku tada bile podijeljene. Ali u drugom amandmanu kvota za ukupni dopušteni ulov to predviđamo. Hvala. Thank you. I don't see short. Okay. Yeah. Hvala, ne vidim Hvala na ovom odgovoru. Drago mi je čuti ovo što ste rekli. Mislio sam da je ovo iznimna situacija koja se neće događati ponovno, ali ona se ponovno i dogodila iz raznih razloga. Mislio sam da je to obrana neobranjivoga, ali sada mislim da situacija nije toliko alarmantna. Ne želim tražiti optuživati pojedince, već sam samo želio komentirati ovu situaciju o sabljarci u sredozemlju. Postoji jedan plan za oporavak e, sabljarke, o njemu smo već razgovarali, međutim sutra ćemo usvajati drugo i treće poglavlje o sabljarci i čudno je objavljivati te rezultate. Razumijem da postoje neke druge okolnosti koje su dovele do produljivanja roka na pet godina, ali dvije godine već dovoljno dugo. I mislim da ćemo izgledati smiješno sutra ako usvojimo neke stvari koje se nikad neće provesti. Moramo usvojiti preporuke koje će biti zaista korisne. Imamo odlične ljude koji rade na tome i mislim da bi mogli donijeti mnogo bolje zakonodavstvo. Ovo su političke odluke koje nemaju smisla na terenu. Siguran sam da vi svi odlično obavljate svoj posao i da ćete sljedećih nekoliko mjeseci moći donijeti jako dobre preporuke. Ako bude kakvih političkih problema, obratite nam se i nadam se da ćemo moći ostvariti neki napredak. Mislim da danas nećemo baš ostvariti napredak vezan uz ovu točku. Zaključila bih time što ću reći da se sutra sastavimo u 9 sati ujutro, koordinatorski sastanak, a glasanje počinje u 9.45. Hvala lijepa svima. A vi ste željeli nešto reći? U redu može, ali samo kratko. Vrlo kratko. Oprostite kolege, komisija je nešto željela reći i bila sam malo prebrza. Izvolite gospodine Alavarez. Samo kratko, u ovom slučaju prenošenja preporuka 16.05 e, za e, sabljarku radimo što brže možemo da to prenesemo. Ovo je jedan kompromis koji mogu učiniti danas. Kako bi vas uvjerio da sutra na glasanju nećete glasati o nekim glupim stvarima za budućnost, jer to ćemo prenijeti što je brže moguće. A prvi korak je taj da u uredbu o ukupno dopuštenom ulovu uključimo to da prenesemo dio kvota e, razdoblje lovostaja i ostalo ako se oko toga dogovorimo. Hvala. Hvala lijepa, to je bilo vrlo kratko i sažeto. Hvala. Zaključujem sjednicu.